good afternoon, ladies and gentlemen, uh, members of the committee. Welcome you here to the Fisheries Committee. Dobar dan. E, pozdravljam vas e, sve na ovaj sastanak Odbora za ribarstvo, posljednji u uh, ovoj godini. A potpredsjednici se pokušavaju smjestiti na stolice, svi imaju stolice niže od moje, što je naravno i red najprije usvajanje dnevnog reda. Ako nemate prigovora, onda možemo smatrati da smo ga usvojili. A drugo je vrlo dobra točka dnevnog reda. Naime, nakon današnjeg sastanka imat ćemo e, božično novogodišnji domjenak. Danas, dakle, e, na 12. katu u ovoj zgradi, a ako se ne varam, to je predsjednička svita i ja sam tamo jednom bio davno, davno, ali vrlo lijep pogled ima ako tamo niste bili i e, možete vidjeti Brisel pod zvijezdanim nebom. A sada ćemo krenuti na treću točku dnevnog reda, to je saslušanje obavezi iskrcaja. Prije nego što se 2013. godine usvojila zajednička ribarstvena politika, Govorilo se o dakle obvezi iskrcaja, drugim riječima e, zabrana bacanja ribljeg škarta. E, mnogi su naši sugrađani zaista bili zgroženi kad su čuli koliki milijuni tona ulovljene ribe se baca ponovno u more. To je naravno velika brojka u mnogim zemljama gdje, e, koji jako varira od države do države. Negdje je to skoto ništa, a negdje je skoro polovina ulova. Dakle, e, jako je puno izuzeća ukrađeno u cijeli taj proces i vjerojatno se sjećate da je e, odjel za istraživanja Europskog parlamenta načinio jednu studiju o tome i pokazuje se da napredak prema ostvarivanju ciljeva, obveze, iskrcaja i e, promjene prakse u ribarstvu i e, smanjenja ribljeg otpada, da je to još uvijek u povojima. Jer nedostaje uvelike potpora ribarstvene industri, ribarske industrije. A osim toga rekli su da se radi o politici koja je e, sama po sebi vrlo teško provediva. Ova posljednja rečenica je vrlo značajna. Ja moram reći da se jako uzrujevam kada vidim koliko je ima ribljeg škarta, ali u osnovi radi se o politici koja se ne može provesti zbog prešutne potpore takve stvari od same ribolovne industrije. Nadam se da ćemo danas popodne čuti puno o tome i pronaći neka rješenja. Jer možda se sjećate da je gospođa van der u pismu novom povjereniku rekla da je jedna od njegovih zadataka će upravo biti ta obveza iskrcaja. Dakle, time ćemo se baviti sljedeće godine i moramo naći vrlo praktične načine da to radimo. Pozivam dakle prvog od naših e, govornika e, koji e, dolazi iz Francuskog instituta, Pomorskog instituta i nekada predsjednik e, Steka, osoba koja je vodila e, projekt o ribljem otpadu i e, bezbroj puta bila pred našim odborom. Pa dajem našoj gošći riječ. Govorit ću francuski, vratila sam sada u Francusku pa ću govoriti francuski danas. Gospodine predsjedniče, hvala što ste citirali ovu studiju koju sam ja i bila jedan od autora. Već sam bila na saslušanjima pred odborom za e, ribarstvo i već sam govorila o obvezi e, iskrcaja. Moramo reći da podatke za 2019. godinu zapravo još i nemamo. To su dakle znanstvene informacije kojima do sada raspolažemo idu do 2018. godine. Međutim, smatramo da podaci za 2019. godinu neće biti puno različiti. S političkog stajališta dokle smo došli nakon četiri godine provedbe – Došlo je do velikog napretka i e, znamo da je obveza iskrcaja jedna od glavnih projekata regionalizacije. U nekim regijama e, su e, situacije provedene na različite načine. Na prvom grafikonu koji prikazujem, prikazan je postotak kvota po regijama koji je po godinama stavljen pod obvezu iskrcaja. I e, isto vrijedi i za izuzeća, dakle minimalne e, količina riba. To je različito od jedne regije do druge. A grafikon gore crvenom i plavom boju mi je kako izgledaju obveza iskrcaja iz godine u godinu. Pravo veliki skok je 2019. godina. Na polovini smo bili E, otprilike 2018. godine, a 2019. godine morale su se provesti sve preostale kvote. Isto tako, e, problem je nerazumijevanje. Prije nego što se bilo što napravi, moramo se pitati zašto postoji taj riblji otpad. Shvatili smo zapravo e, zašto i to nedavno. Naime, ista stvar je ako želite sortirati otpad morate malo shvatiti kako to funkcionira. Savjetodavna vijeća su radila na tome da saznaju zašto postoji taj riblji otpad i zašto postaju ograničavajuće riblje vrste. Zato što se radi o ribljem stoku koji je previše ulovljen, dakle jednostavno nema dovoljno riba. S druge pak strane, kvote nisu dovoljno dobro raspoređeno među zemljama, to je druga kategorija, neki e, države imaju previše, neke premalo. A isto tako, Istu stvar vidimo i unutar samih država članica. Unutar same zemlje neki ribari imaju previše, a drugi premalo kvota. Dakle, to su sve razlozi e, samog tog otpada savjetodavni e, tijelo sjeverozapadnog sektora je onaj gdje je ta e, nejednakost najveća. Treći element je da se e, mentalitet ljudi sporo mijenja. Oni su bili, ljudi su bili protiv te obveze iskrcaja. Sada je došlo do određene promjene u načinu razmišljanja a kada se završio europski projekt Discardless, dakle bez otpada, početkom ove godine, onda se malo više e, pozabavilo tim pitanjem i zapravo se više pozabavilo pitanjem dijaloga s vlastima, sa znanstvenicima, kako bi se na stari problem gledalo novim očima. Sve su to dakle stvari koje možemo staviti e, kao pozitivne rezultate. Napredovalo se također i po pitanju kontrole. Europska e, agencija za kontrolu ribarstva ESCAD je igrala vrlo značajnu ulogu država članica da postoje standardizirani protokoli i uspjeli su načiniti također i jedinstven način kontrole u svim državama članicama. Prema tome, u svim europskim regijama na taj se način provodi kontrola. Prići ću sada i na negativne aspekte koje, mislim, nikoga neće iznenaditi. Jer podaci iz tog zadnjeg elementa, dakle last hold, to je ta jedinstvena kontrola, ti podaci vrlo jasno pokazuju da je stupanj provedbe vrlo malen, te da općenito uzevši vlada ne sukladno s tom e, odredbom. Drugim riječima da se ona ne primjenjuje. Države članice bi trebale svake godine Europskoj komisiji predati podatke o tome kako poštuju obvezu iskrcaja a STF je objavio sintezu svake godine. Pred vama je onaj 2019. godine iz koje se vidi ono crvenom bojom da neke države članice nisu ni poslale podatke Europskoj komisiji. A plavo su pozitivni aspekti, što je tamnije, to su rezultati pozitivniji. Dakle, postoji 34% e, za ovu godinu. 2016. godine velik broj zemalja je popunio formulare. 2017. nije bilo ničeg novog, a tom bojem se pokazuje kada se informacije nisu dobile, a ista situacija je za 2018. godinu. Dakle, ljudi su bili svjesni da nešto trebaju napisati 2016. godine, ali nakon toga više nisu. Što se tiče nečega što je još e, problematičnije jeste da su postojale e, grafikoni o e, kvotama koje su predane, dakle ono što je iskrcano. Ovdje govorimo o kvotama pod obvezom iskrcaja iz godine u godinu. Žutom bojom broj kvota gdje ima veliki riblji škart, neke kvote imaju mali škart. E, tamo gdje ima puno ribljeg e, škarta e, crvenom bojom se vidi srednja vrijednost koja se povećao, povisio za 30% kako bi se omogućilo da se otpad iskrca. A ako se povećaju kvote, a škart se povećava, to znači da E, će doći do veće smrtnosti riba. 30% više kvote ne znači nužno da će se 30% više ribe uloviti. Međutim, povećava se i kako rizik smrtnosti riba radi ribolova. Dakle, to je politička slika situacije. A sada nešto o znanstvenim aspektima. Puno se radilo na tu temu, znanstvenici su puno istraživali i sada znamo puno više o ribljem otpadu. Ovdje e, vidite slike knjige koje možete besplatno dobiti na internetu, a um, predgovor je napisao Lenka Dek, predsjednik ovog odbora u prethodnom sazivu. Dakle, sa znanstvene strane što smo napravili puno analiza o smanjenju otpada i e, dali smo dakle i političke analize poput one o kojoj sam malo prije govorila. Treba izraditi strategije smanjenja otpada, znači treba tehnološki analizirati, zatim strategije izbjegavanja da dođe do tog otpada. A što se tiče otpada ribljeg otpada koji ne možemo izbjeći, kako e, ih iskoristiti na tržištu? Što bi to značilo s logističkog stajališta, promjene brodova i promjena u lukama? Dakle, trebaju se davati stručne i e, ekonomske e, komentare o tome. Političke analize E, govore u velikoj mjeri o tome kako situacije događaju u državama iz e, u Europskoj uniji, kakve razlike postoje od Irske do Grčke, od Švedske do Portugala. Pitanja su ista, ali odgovori nisu nužno isti. Izvršeno je puno analiza na terenu, analizirali su sve što kažu ribari, E, analize su radila ministarstva, kakva je percepcija problema i postavili smo se pitanje je li se išta promijenilo od 2015. godine na ovamo. Nakon toga izradili smo studije utjecaja i e, na kraju smo imali mogućnosti usporedbe. E, sve je to na dosta jednostavan način objašnjeno u različitim poglavljima ove knjige. Ovo što vam sada pokazujem vezano je za projekt Discardless na čijem sam ja čelu bila pet godina. Napravili smo mnogo studija o selektivnosti, o strategiji izbjegavanja tog otpada i sve e, podatke o tome možete dobiti na internetu. Postoji puno mogućnosti da se smanji riblji škart, međutim niti jedno rješenje nije stvarno jednostavno, što znači tehnički jednostavno, e, jeftino, bez e, puno ekonomskog utjecaja koje je moguće za svaku situaciju gdje se javlja riblji škart. Što se budućnosti tiče, dokle smo došli? Ako želimo e, poboljšati situaciju s otpadom, moramo točno znati kolika je, e, koliki je ulov i koliko ima ribljeg škarta da znamo je li situacija bolja ili lošija. Sve dok ne budemo imali točne podatke o ulovu i onom dijelu koji je otpad, nećemo moći puno toga napraviti. Osvrnut ću se i na elektronički nadzor jer se o tome jako puno govori. Nedavno je e, objavljena studija e, i to vrijedi za cijeli svijet. To nije problem samo u Europi. govorilo se o Nikaragvi, u Čileu, gdje postoje različiti sistemi koji dobro funkcioniraju. I u Europi se vodi rasprava vezana za elektronički nadzor i e, radi se i na reviziji uredbe o nadzoru e, koja je trenutno u tijeku. Što se tiče elektroničkog nadzora, ona neće biti rješenje za sve probleme. Kada čovjek dobro poznaje situaciju s e, otpadom, to da je puno e, do prvih pozitivnih rezultata. To je dakle način e, da se krene u jedan e, začarani krug vrlina, a ne problema. puno toga će treba promijeniti, promijeniti i način potrošnje. Međutim, rezultata neće biti dok kod ne budemo mogli biti svjesni trenutne situacije i to točno. zaključno E, prvi zaključak. U protekle četiri godine mnogo se toga dogodilo kako na političkom, tako i na znanstvenom planu. A ni do čega ne bi bilo došlo da nije bilo članka 15 problemi se ne bi riješili samo po sebi, da smo zatvorili oči i čekali da problem prođe. Da, e, jesmo malo uzburkali situaciju, ali to je osvijestilo mnoge dionike i e, počelo se na tome raditi. Međutim, ciljevi još nisu ostvareni, a dosadašnji rezultati pokazuju da je situacija s ribljim škartom gotovo neizmijenjena. Ne bih smjela reći neizmijenjena jer je došlo do napredga i na jako puno, e, jako puno elemenata, ali još ima puno posla. Obveza iskrcaja i dalje je vrlo nepopularna mjera među ribarima, a mislim da je ona nepopularna mjera i kad se radi o državama članicama. Države članice nisu zato previše založile i zbog toga je i provedba prilično slaba. Mogućnosti smanjenja ribljeg škarta su velike. Ne može ga se u potpunosti ukinuti, ali može se smanjiti. Ima puno napretka na tehničkom, komercijalnom i drugim planovima. Niti jedna mjera nije jednostavna, niti se može primijeniti na isti način svugdje, ali treba je primjenjivati od slučaja do slučaja. Mogućnosti ima mnogo. Kvote su povećane, izuzeća su data, ali i dalje imaš karta i idemo zapravo e, protivnom ostvarivanju cilja maksimalnog održivog ulova. Moram još dodati da klasični mehanizmi nadzora nisu dovoljni, treba dakle izmisliti novi način kontrole i zato se toliko puno govori o elektroničkom nadzoru iako protivljenje tome jest veliko. To je ono što sam vam danas htjela reći. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala vam lijepa, doktorice Ulrich. To je zapravo pripremilo teren mislim možemo već sada e, postaviti pitanja, ali ćemo čuti i druge prezentacije. Hvala što ste se držili raspoloživog vremena. Tim Pim Viser koji je predsjednik Europske udruke organizacija proizvođača riba. Nadam se da nam nećete reći koliko e, proizvođači ribe mrze ovu obvezu ukrcaja. Hvala gospodine predsjedniče. Postoji razlika između obveza iskrcaja i zabrane odbačaja i ali moramo se riješiti obveze iskrcaja što je moguće pri, e, priče. Time imate zapravo već zaključak moje prezentacije, ali poslušajmo prvo prezentaciju. Dakle, radi se o trenutačnom stanju stvari u provedbi ove obveze uskrcaja i naučenim lekcijama. ja sam ovdje u ime E, dakle organizacije EAPO, dakle Europske udruge organizacije proizvođača Radi se o e, kontinentalnom pojasu u Atlantskome more. Samo da vas podsjetim da obveza iskrcaja, e, tu govorimo o različitim vrstama e, plovila i veličine plovila, dakle nema jednog recepta za sve, o, tome ćemo više govoriti Jeremy Percy, nego radi se o vrlo različitim plovilima, radi se o, ribo, o ribarima, njihovim obiteljima i većinu tih plovila upravo njima upravljaju E, obiteljska poduzeća, gdje, dakle gdje od e, oca na sina prelazi taj e, ribolov u istim tim prostorima je veliki izazov vrlo složeno zakonodavstva. Zapravo mi osiguravamo bjelančevine za sve veći broj stanovnika, ne radi se samo o zaradi, već zaista osiguravanje bjelančevina za sve veći broj stanovnika. Ima sam e, priliku biti na konferenciji FAO-a o održivom ribolovu i kad pogledate rasprave u FAO onda dolazite do zaključka da živimo u živimo u jednom europskom e, vrlo bogatom mjehuriću u Briselu dok je u svijetu jako puno ljudi koji gladuju, e, koji ne znaju što će sutra jesti i zapravo im je ribolov e, način preživljavanja. Tamo je bila vrlo zanimljiva prezentacija gospodina iz FAO-a o održivosti. Održivost je nešto što je naravno povezano sa ciljevima održivog razvoja UN-a, no radi se o jednom stolcu koji počiva na tri E, osnove, a to je na društvu, ekonomiji i e, razvoju. Ako ne postoji jednog ravnoteža, onda nema niti e, održivosti. Iz perspektive un moramo, nažalost, vezano za budućnost, postoji jedan problem koji je na pomolu, a to je Brexit. Hoće li to zapravo doći do jednakih uvjeta za sve vezano za obvezu ukurcaja koja je inače bila inicijativa Ujedinjene kraljevine, govoreći o e, obvezi iskrcaja. Radi se o instrumentu upravljanja koji se mora uklopiti u pravila i e, propise dobrog upravljanja. To mora biti dobro izvedivo, E, mora e, mora se slagati sa propisima i naravno mora biti izvršivo, a sadašnjost član, članak 15 zapravo ne udoljava niti jednom od tih uvjeta, dakle nisu izvedivi, ne poštivaju pravila i nisu izvršivi. E, zapravo situacije kasnih 80-ih u 20. stoljeću nas je naučila da zapravo dolazimo do situacije gdje ne želimo, gdje je situacija neupravljiva postigli smo tijekom posljednje 25 i 30 godina određenu stopu udovoljavanja propisima u ribolovu koja je sada ugrožena. I ako e, želimo izvući e, pouke iz fao onda morate uključiti e, ribare, čak i ako oni ne vole tu uredbu, jer bez ribara situacija neće funkcionirati. I u poslala izjava da većin, dakle e, zapravo e, broj patrolnih čamaca se mora onda povećati da bi se e, povećao nadzor nad pridržavanjem ovog propisa. Postoje dvije kategorije odbačaja, radi se o regulatornom odbačaju što je primarna pozornost Europske unije i tu je naravno e, situacija vezana sa ograničavajućim vrstama, a tu su naravno i tehnički obdačaja. Ja ću e, objasniti razlike u vrstama e, odbačaja kasnije u ovoj prezentaciji. kada smo razmišljali o ekonomskoj šteti u nizozemsku, odnosno o ekonomskom trošku, oni su bili procijenjeni na 7 milijuna eura pri čemu je raspon bio od minus 13 eh, milijuna eura do plus 2 eh, milijuna, dakle ukupna šteta procijenjena na 7 milijuna. 2017. komisija je organizirala eh, jedan seminar, simpozij, gdje je došlo do klasifikacije stokova prema sustavu semafora, dakle tu su e, ograničavajuće vrste sa vel, većim rizikom, a, s, umjerenim odnosom sa e, slabim rizikom i Klara je zapravo pokazala grafikone temeljem ovog e, semafora u svojoj prezentaciji. E, vi, brojke iz 2017. još uvijek su relevantne i danas. Ovo je primjer i drago mi je što mogu s vama podijeliti prezentaciju koji su risk, riskovi, e, rizici e, ograničavajućih vrsti u pelagijskim vrstama. Deset e, vrsta koji imaju visoki ili srednji rizik i temelji to se bavilo, dakle one vrste koje imaju mali riziku, E, te srednje e, vrste, dakle vrste koje predstavljaju srednji rizik, e, na neki način se mogu razriješiti, ali one koje predstavljaju veliki rizik su gotovo nerazriješive, predstavljaju nerazriješivu situaciju u ribolovu. Ove zaključci još uvijek su relevantni, dakle radi se o visokom, srednjem i malom riziku i i utjecaj na, postoji na sve države članice. E, dakle, ne radi se o samo malom broju, već je to relevantno za sve države članice. A što se tiče tehničkog odbačaja, tu imamo list koji je zapravo pokretač e, ribolova plosnatice u Nizozemskoj. List, ako možemo e, to usporediti sa drugim plosnaticama, to je na neki način su hudini, dok su ostale plosnatice su vrlo tvrde, e, tvrde vrste. Kada se radi o e, vrsti, odnosno veličini okaca, to je e, više od 120 mm. Dakle, potrebno je da bi, da bi se uhvatio list, onda onda ćete uloviti i mal, dakle druge plosnatice manjih, manjih veličina. Dakle, sve te stvari su iskušane, no sadašnja situacija jest da postoji dilema. Što se dogodilo 2014. Imali smo cijeli niz testova, testiranja pokušaja i e, nizozemske iskoristilo e, iskoristila financiranje FF-a u e, selektivnosti mreža. Isto tako povećavali smo veličinu okaca u, upravo u ribolovu lista, što nije došlo E, do smanjivanja, smanjivanja komercijalnog ribolova, e, stopa preživljavanja e, pokazuje da postoje određene prepreke koje se ne mogu savladati i, i drugi veliki projekt koji je trenutno u tijeku jest koji vam je predstavljen prije nekoliko tjedana. Radi se o registraciji i auto, e, prepoznavanju, automatskom prepoznavanju slike. Postoje najbolje prakse i jedan gospodarski projekt koji je došao do troška od 26 milijuna eura koji je izvorno procijenjen na 7, 7 milijuna. Dakle, stvarni trošak je mnogo veći. I što smo do sada naučili? Rekla sam na početku da obveza iskrcaja nije nešto što ribari ne vole. Međutim, ta obveza politički i e, sa stajališta društva će ostati. Dakle, ribari će reći da se tu obvezu treba ukloniti. To definitivno nije realistična opcija, no Pitanje je u kakvom obliku ćemo oblikovati tu obvezu e, iskrcaja, kako ćemo ju oblikovati, kako bi ona bila nešto što se može provesti. E, što se tiče samih e, izuzeća, to je samo vrh ledenjaka. Dakle, paradigmatska promjena od, na kvotu izlova ide prebrzo, ide predaleko i kao što sam prethodno rekao, potrebno je uključiti ribol ribare kako bi sprečavali taj, e, taj odbačaj riba. Jedan jednostavan izbor hoćemo li e, zapravo raditi na e, ublažavanju situacije ili ćemo doći do potpunog obustavlja. Dakle, e, tu su države članice koje objašnjavaju novoj komisiji sve moguće izuzeće, ali radi se o caru bez novog ruha. Jer ako e, netko smatra da stvar e, funkcionira, međutim onda izuzeća pokazuju, izuzeća pokazuju da ne. Treba trebamo prestajati e, zapravo raditi privide i ono što si postavljamo, e, moramo postaviti pitanje jesmo li spremni i voljni razviti jedan e, plan koji se može provesti. Dakle, trebamo sudjelovanje svih uključenih stranaka kako bi došli zaista do plana koji je provediv, koji je u skladu s propisima, koji je izvršiv i to je put prema održivom ribarstvu i prezentaciju koju ste čuli prije nekoliko tjedana, put naprijed je potpuno dokumentirani ribolov e, i naravno potrebno su instrumenti za izvješćivanje o izlovu sa potpuno dokumentirano sa video nadzorom i nadamo se da će biti e, testiranja takvog načina dokumentiranja, ali još nismo došli do cilja, zato je potrebno vrijeme. I uskoro će vam se predstaviti e, jedne e, grafike i e, činjenični rezultat e, trogodišnjeg projekta koji se sada provodi šest mjeseci. Da zaključim obveza iskrcaja je velika, veliko pitanje jesmo li spremni, jesmo li sposobni naučiti do dosadašnjeg iskustva i revizija koja će biti 2022. je svakako zajednička e, šansa za, regulato, za regulatore, industriju i komisiju da naprave u tom pogledu pravu stvar. Hvala vama. imate li lukavi plan? Imate li lukav plan u svom rukavu? Naime, plan je onaj o kojem smo razgovarali što vam je predstavljenje, a to je automatsko prepoznavanje slika i o dobroj dokumentaciji. To se čini da nam bud, to je nešto što je budi nadu, ali mi nismo još na cilju. Ne radi se o jednom receptku koji udovoljava za sva vrste plovila, ali mi smatramo da je to put koji budi nadu. Vratit ćemo se upravo tom pitanju. Hvala vam lijepa na tomu. A sada... Sada molim gospodina Sergio Lopeza Garcia koji je menadžer e, organizacije proizvođača ribe iz 07 e, Lugo Galicije iz Španjolske da uzme riječ. Garcia, the floor is yours. Izvolite, imate riječ, gospodine Lopez Garcia. Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem na ovom saslušanju i hvala čitavom odboru za ribarstvo Europskog parlamenta. Ja sam pripremio jednu malu prezentaciju koja će se sastojati od pet točaka i zapravo to je samo nastavak ono što smo radili u veljači ove godine. Na prvom mjestu htio bih predstaviti svoju organizaciju. Riječ je znači o organizaciji proizvođača u ribarstvu koji se osnovala 1989. godine ulaskom na zajedničko tržište. Imamo četiri vrste flota. Ona koja se bavi znači plutećim parangalima u međunarodnim vodama, zatim pridnenim parangalima u vodama Europske unije, e, priobalnim pridnenim kočama e, i mali ribolov okružujućim mrežama u Kantabrijskom moru. Imamo 45 plovila, ali koje su vrlo raznolike, kao i po pitanju flote, tako i po pitanju e, vrsta koje se love. E, kada govorimo o plutajućim parangalima, to su znači e, veći brodovi koji zamrzavaju svoj ulov i oni najviše love znači sabljarke i druge vrste ribe. E, ostale vrste e, flota zapravo rade sa svježom ribom koju onda dostavljaju na veletržnicu u Bureli. Također postoje i razno razne vrste e, znači tih priobalnih prirodnih koča te okružujućim mrežama koje hvataju neke pelagijske i neke demerzalne vrste. E, imamo jako puno tih e, flota zato što između jednog i drugog plovila postoji jako puno e, razlika. Najmanja, najmanje plovilo je 16 metara i je od drva, a najveće je 43 metra. Što se tiče same snage, imamo varijacije između 140 i više od 1170 konjskih snaga, odnosno od 17 do 365 bruto registarske tonaže. Također i neka druga udruženja e, će biti zastupljena unutar ove naše organizacije, ali neće imati toliku raznolikost kao što mi imamo. Što se tiče samih e, ciljeva i stvarnosti obvezi iskrcavanja, oni su sljedeći. Znači, e, na zadnjoj reformi, na zadnjoj reviziji zajedničke ribarstvene politike se stalno naglašava veliki cilj, a to je održivost. Riječ je o jako puno alata, odnosno izazova u tom novoj ribarstvenoj politici, a problem je ne samo znači, obveza e, iskrcavanja, nego također i e, najveći održivi prinos, također i višegodišnji planovi i tako dalje. E, kako se to sve dogodilo, tako da je na, kao rezultat trijaloga između Vijeća Europskog parlamenta i komisije došlo do tih novih tehničkih odnosno stručnih e, pravila i od 2016. godine se pojavio kao faktor i Brexit koji će imati jako veliki geopolitičko-gospodarski utjecaj u Europi. Dakle, to je jako složeni scenarij, a s druge strane imamo izazov da postignemo pojednostavljenje naše regulative. E sad, kakva je stvarnost gledajući sa stajališta sektora? Dakle, obveza iskrcavanja je zapravo bio odgovor na tu kampanju ocrnjivanja u javnosti gdje se zapravo ribara gledalo kao osobu osobu koja e, iskorištava morsko dno i koji zapravo se ponašaju kao da ne čuvaju e, ono od čega žive. Kada govorimo o okolišnom sektoru, e, obveza iskrcavanja ide apsolutno protiv najvećeg održivog prinosa kada je riječ o znači minimalnim veličinama. E, s obzirom da dolazi do jako puno e, slučajnog ulova ribe koja je manja od dozvoljene veličine. Kada govorimo o gospodarskom učinku, istina je da danas imamo manji dohodak kako za vlasnika plovila, tako i za radnika, zato što radnik u najvećem e, broju slučajeva je zapravo dio znači jedne posade koja ovisi o vrsti prihoda koje ostvari čitavo plovilo. A kada govorimo o tom socijalnom faktoru, znači obveza iskrcavanja nas prisjeća prisiljava da radimo više, da se manje odmaramo i, i postoji veća opasnost od nesreća. Također, i to je sve ono što se pomiješalo sa problemom selektivnosti. Mi smatramo da nova ribarstvena politika, znači zajednička ribarstvena politika, e, nije vrednovala e, onaj ostvareni napor i nije ga zapravo to je nešto što se nije dovelo u pitanje, budući da je ovdje riječ o, kada smo razgovarali o tim najglavnijim vrstama. Znači, kakva je trenutna situacija? Znači, od 2015. do 2018. godine i e, išli smo ka takozvanu jednu e, znači primjenu koja se prvo odnosila na e, znači pelagijske vrste. To smo rješavali sa e, pitanjem sleepinga, odnosno omogućavanje bijega ribe. Nakon toga smo prešli na primjenu na demerzalne vrste, to je u slučaju kočarica. Nakon toga se krenulo sa malim brojem vrsta, onda su se utvrdili neki problemi i pogotovo sa onim znači vrstama koje su bile nekomercijalne vrste i koje su dio prilova i sa tim znači vrlo specifičnim ribolovnim alatom. E, potrebno je iskoristiti mehanizme fleksibilnosti koji će moći riješiti neke probleme, ali ipak neće riješiti sve. Od 2015. do 2018. 18 različiti savjetodavni odbori e, su održali čitav niz e, saslušanja i savjetovanja u državama članicama, ali također između država članica i komisije i zapravo nismo uspjeli dobiti jasne odgovore. Dakle, postoji vrlo jasno proturječje između obveze iskrcavanja i nacionalnih e, zakona i upravo zato treba napraviti tu, regulator, tu regulatorno usklađivanje. E, kada je riječ o e, kvotama, činjenica je da je došlo do e, nekih viškova in extremis, a jedan od mehanizama koji se primijenio je bio taj mehanizam znači razmjene ukupnog dozvoljenog ulova i također uvođenje mini kvota. Imamo sad nekoliko primjera. Znači ovdje kada govorimo o nekim e, vrstama kao što su e, znači bakalar, e, bakalarka ugotica, to su vrste za koje imamo nedovoljne kvote kako bismo imali e, znači održivo upravljanje tim vrstama. E, kada govorimo o demerzalnim vrstama, znači možda kada je riječ o e, znači Alfonsinu sluzoglavke ili rumencu okanu, također imamo problema. Što se tiče nacionalnog zakonodavstva, mi smo imali pet izmjena u našim propisima, a to su propisi koji se tiču E, prijavljivanja ulova. Dakle, na taj način se pokušava izbjeći da flota konzumira svu kvotu, znači da iskoristi svu kvotu, ali nakon toga znači ne smije ostvariti viškove što je zapravo u suprotnosti sa ukupnim dozvoljenim ulovom. E, što se dogodilo? Znači, u primjer, kao primjer je bilo to da e, su postojala ograničenja e, ulova za e, sluzoglavku do 5 kg na dan zbog nedostatka kvota, a to je ono što definitivno je proturječno obvezi iskrcavanja. Što se dogodilo sa eh, s hušom? Dakle, mi imamo samo malu flotu koja je vezana uz, koja se veže uz okružujuće mreže i uz eh, kočerice i upravo u eh, znači, vrijeme te sezone s skuše nismo mogli iskoristiti svu znači, kvotu i imali smo zapravo podiskorištenost onoga što je bilo dozvoljeno. Dakle, u tim područjima 6, 7 i 8 Međunarodnog vijeća za istraživanje mora te mjere koje su bile predviđene za veću selektivnost, a to je primjena e, oka mrežnog tega između 100 i 120 koja zapravo je bila ekonomski neiskoristiva, odnosno neisplativa. Dakle, ono što je potrebno, a to je ako se već traži maksima selektivnost, dolazi do velikog problema. I istina je da e, obvez iskrcavanja stvara problem čitavoj floti bez obzira na razinu selektivnosti koju imamo. Dakle, stavio sam ovdje jedan podnaslov e, amandman. Zašto? Znači izmjena. Zato što je to nešto što je kao termin koji se koristi u Europskom parlamentu. A samo se želim odnositi na to da želim postaviti čitav niz pitanja i to koje idu u ovom smjeru. Zašto je obveza iskrcavanja ta koja pogađa samo europsku flotu? E, zašto nismo e, unaprijed imali na umu negativne učinke do kojih to dovodi? Zašto se nije poboljšala prije primjene same obveze iskrcavanja? Znači, zašto se nije poboljšala ta nejednakost koja e, postoji u režimu primjene e, takova i kvotova. Zašto se znači e, primjenjuje na one vrste bez kvote, mini kvote ili pak prilov ili pak nekomercijalne vrijednosti, znači zato što to i na njih primjenjuje. Da primjer, ako se znači ulovi jedna vrsta ribe koja nema komercijalnu vrijednost u Španjolskoj, dakle zašto nas to taj propis prisiljava da radimo više, a da pritom manje zarađujemo? a 2019. godine e, mi to možemo vrednovati, ali činjenica je da ćemo pokazati da nakon što napravimo reviziju ćemo imati podiskorištenost tih kvota i također bi moglo doći do kompletne obustave e, znači nekih flotil, nekih plovila prije nego što uopće godina završi. Četvrta točka, znači neke od procjena, odnosno ocjena bih više rekao ovdje komentara. Dakle, ovo su komentari E, koje vam želim samo izložiti na brzi način. Kada govorimo o podacima o bez iskrcavanja, oni su gori i manje pouzdani od onih prije. To nije niti izvedivo, niti se može izvršiti, nitko ne govori ništa pozitivno o obvezi iskrcavanja. To se jasno pomiješalo sa ciljem selektivnosti. Obveza iskrcavanja je e, jako komplicirana, proturječna je i ne funkcionira kako bi trebala. Glasovao sam protiv zato što sam smatrao da to nije izvedivo. E, od tih 750 zastupnika malo njih zna za što su glasovali zato što ne znaju, ne poznaju ribarstvo. Ako želimo biti pouzdani politici, političari moramo e, zasukati rukave. Dakle, to sam rekao i 19.2. ovdje na saslušanju. Neki su od vas bili ovdje u prošlom sazivu, neki su novi. Ali to su znači komentari e, iz rasprave nakon naših izlaganja. I to su komentari koje ste vi rekli, znači vi kao zastupnici. E, druga vrsta komentara su sljedeći. Dakle, obveza e, iskrcavanja ne funkcionira zato što se dovoljno ne, znači ne, dovoljno se ne E, kontrolira, treba nam e, e, kontrola na daljinu. Osim toga, cilj obaveze iskrcavanja nije iskrcati, nego smanjiti ulov kako bi se ispunio najveći održivi prinos. Postoji jako različita situacija između e, prvopelagijskih i demerzalnih ribolovnih područja, a se iskrcavanja prisiljava da u luke dovedemo, donesemo one vrste koje se ne mogu komercijalizirati i druge koje su manje od dopuštene veličine. Dakle, to nema smisla, nema rješenja i sektor je uvjeren da je taj propis loš. Evo, to je ono što se, e, to je rečeno 14.6. na seminar koji je organiziran, e, koji je organizirala znači, glavna uprava Mare. I sada, evo, ovo tu zadnje ne želim nazvati zaključcima, nego samo promišljanjima, zato što opet je glupo imati na stolu samo zaključke, a moramo razgovarati sa organizacijama za upravljanje u ribarstvu, posebice ovdje ću vam reći što smo mi zaključili u našem ribolovnom području. Prvo, moramo revidirati e, koje vrste ulaze u režim e, ukupnog dozvoljenog ulaza, odnosno maknuti mini kvote ili pak kvote za nekomercijalne vrste. Drugo, moramo koordinirati proturječna pravila i primijeniti svu moguću fleksibilnost prije nego što znači e, dođe do e, e, znači prije nego što neki brod uplovi u luku. E, također kada govorimo o miješanju, dolazi do, do miješanja sa problemom selektivnosti i također problem nedostatka kontrole. Kada govorimo o obvezi iskrcavanja, e, on pogoršava posao na moru. Više rada, manje prihoda. Znači, ako e, taj propis obvezi iskrcavanja nema niti okolišni, niti gospodarski, niti socijalni pozitivni učinak, kome kome to pogoduje i ako nikome ne pogoduje, zašto se ne mijenja. I sa stajališta eh, evo, našeg skromnog, eh, naše skromne organizacije možemo reći sljedeće. Dakle, zašto se ne usredotočimo na važnije probleme koje ima ribarstveni prostor, eh, znači ribarstveni sektor? Dakle, ovo možda može biti dobra ideja, ali nedostaju nekakvi praktični koraci do provedbe u praksi. E, trebali smo poboljšati način života, uvjete života koji će taj sektor učiniti privlačnijim. Također imamo i veliki e, problem zbog generacijskog jaza. Mislim da to nije samo stvar Španjolske nego čitave Europe. E, mi gubimo konkurentnost kada je riječ o flotama treće, trećih zemalja. Također imamo previše neispunjavanja pravila i previše pravila u startu. E, također imamo i flote koje su konkurenti na našem moru, na našem tržištu, a mi smo ti koji imamo drugačija pravila. Dakle, zašto ne možemo e, naći neke alternative kako bismo preokrenuli tu negativnu trgovinsku bilancu i kako bismo osigurali e, prehrambenu neovisnost Europske unije? Zašto ne ne riješimo pitanje znači usklađenosti i u među državama članicama i proporcionalnosti kada je riječ o e, znači e, režimu sankcioniranja. Također moramo e, dati primjere da, evo ja ću sad evo iskoristiti jedan primjer. Znači imam plovilo e, koje se bavi ribolovom znači e, oslića, e, 14.000 deklariranih prijavljenih kila, također iskrcanih kila bez problema. To je e, vrsta koja ima znači tak 30 e, kila i je manje od jednog eura vrijedi kila. Dakle, ako smo došli, ako došlo je do neke greške u našem proračunu od 50 eura cirka i dobili smo kaznu od 6000 eura. Dakle, mi smo ti koji Moramo od vas zahtijevati da vi koji donosite zakone, da to bolje organizirate, koordinirate i da bude pravednije. Također moramo promicati potrošnju ribe i njegovu dobrobit po zdravlje. E, naš sektor je taj koji pokušava promirati ribarstvene proizvode, ali ne samo ribe, nego također e, promovirati zdravlje. Imali smo izvješće jednog e, kardiologa koji nam je rekao da ako se konzumira više ribe, onda smanjujemo za 30% opasnost od kardiovaskularnih kardiovaskularnih bolesti. Dakle, mi moramo zaštititi naš ribarski sektor i promicati konzumiranje, znači korištenje ribe. I zadnja točka, a to je pitanje Brexita, ne znamo kako će završiti. Evo, to su bili samo neki od komentara koje sam htio izložiti. Zahvaljujem vam na pozornosti i bit ću otvoren za vaša pitanja na kraju. Puno vam hvala. Hvala vam lijepa. Kao što smo čuli, trebamo jedan luka plan, ali ga nismo e, čuli, ali hvala vam lijepa na prezentaciji. Malo je deprimirajuće ovo što smo čuli, ali ćemo svakako to još dalje istražiti kroz pitanja. Idući govornik je Jeremy Percy koji je i dolazi iz udruge e, ribara ispod e, deset. Vi ste bili kočar kapetan e, brodice i predstavljate danas interese malih ribara. Hvala vam lijepa. Prije svega hvala lijepa na pozivu da vam e, predstavim e, nešto spomenuto je da je obveza iskrcaja bila inicijativa Ujedinjene kraljevine. Možda imamo djelomično lukav plan za budućnost. Dakle, ja sam bio kapetan e, e, rodica kočara e, od 15 do 26 metara. Vi ste također s pravom rekli da predstavljam interese malih ribara u Ujedinjenoj kraljevini, prije toga u Europi, da stavim to u kontekst od 75% europske flote je mala flota, mi e, zapravo proizvodimo, odnosno stvaramo 60% radnih mjesta u tom sektoru i imamo pristup vrlo malo kvote u Ujedinjenoj kraljevini, dakle manje od 2%. E, I ispričavam se prevoditeljima što sam e, nadodao nešto što nije u mojoj prezentaciji izvorno uključeno. pet godina nakon e, zapravo e, usvajanja reformirane e, ribolovne politike kada se radi kada se radi o namjera poboljšanja u održivom ribarenju nije ti ciljevi nisu postignuti i e, potencijal da se poveća e, jednu održivost u različitim e, sektorima je zapravo protračena. Dakle, radi se o obvezi iskrca koja se ne provodi i koja tome postizanju tih ciljeva svakako neće doprinijeti. Dakle, što se tiče malog ribolova, radi se o zaboravljenoj floti. Dva važna zakonodavna akta u okviru zajedničkoj e, ribolovnoj politici, to je članak 17. E, temeljem e, socijalnih i ekonomskih kriterija. Isto tako zahtjev koji postoji državama članicama da sastave akcijske planove što se tiče malih e, ribolova, niti jedno od tih e, zahtjeva je nešto što provode države članice i e, zapravo ih to dovodi u tešku poziciju. Kao što ste čuli, obveza iskrcaja ni ne odgovara, ne odgovara svrsi, zato jer kriminalizira toliko puno ribara. Jako puno je zapravo uloženo u poboljšanje samog, e, same aktivnosti e, ribara. Većina zapravo potpore su e, upravo uvedene u području malog ribolova i selektivnost ovog slona u <laughs> sobi tako je upravo u kočarenju. To je činjenica da od 80% europske flote koja je mala ribalovu, 80% koriste pasivne alate. A definitivno ova obveza e, je bila, e, dakle, autorite obveze su oni koji su e, u aktivnom, najčešće kočarskom poslu. Isto tako treba podsjetiti da e, mali e, primorski e, riblovi su na neki način ograničeni na ograničenom području zbog naravno nedostatka pristupa kvotama i vremenskim prilikama. Na moru još uvijek imamo problema zbog zbrke vezane za zahtjeve trebali ribu odbaciti i ono što se, dogodilo danas, a to je e, da organizacija za upravljanje iz Ujedinjene kraljevine su e, rekli da ribari su u e, obrazovnoj fazi i da će 2020. biti godina za samu provedbu te obveze. Još uvijek postoji vrlo malo elemenata izvršenja, praćenja iz provedbe te mjere i e, trebamo svakako to unaprijediti ako želimo postići napredak još uvijek postoje odvojene zahtjeve vezane za, za skladištenje. Vrlo često mali ribari jednostavno nemaju dovoljno prostora da sklanište ribu koja je za ljudsku uporabu ili onu drugu. posebno je korištenje frizera, odnosno leda problema. Isto tako postoje određene izazovi vezano i za sigurnost. Isto tako registriranje ulova je nešto što je veliki izazov i do sada e, to se e, pokazuje da je to nešto što je noćna mora. Situacija se ne poboljšava. E, zapravo imamo tri obveze koju moramo izvršiti prije nego dođe do iskrcaja i uspjeli smo nagovoriti nadležne da je to neizvedivo za male ribare Dakle, e, mali ribari su najvrlo e, vrlo često stariji ljudi koji nisu vrsni e, informatičkoj tehnologiji, ali naravno postoji mogućnost registracije samog registracije izlova i telefonskim pozivom. Naravno, eh, vrlo je teško uspostaviti eh, takvu vezu jednim pametnim telefonom. Većina eh, pitanja koje ribari postavljaju zapravo 15 minuta je trebalo za ispunjavanje informacija o malom, malom izlovu. E, tu je problem i unošenja podataka o registracijskoj oznaci samog plovila. koje, žele također ribari znati koja je minimalna veličina e, ciljanih vrsta i koliko jest dakle, vrlo je dugi proces kad e, samog e, registriranja samog izlova Dakle, proces je e, vrlo dugačak. Dakle, jedan što nas dovodi do zabrinutosti da, da će E, biti vrlo teško e, provesti ove e, propise, posebno kada se radi o malim ribarima. I ta, taj problem zapravo postoji od samog početka rasprava o obvezi samog iskrcaja. E, neki kolege koji kažu da je problem u tome da imamo recimo najveće kočare na svijetu koji rade na istom prostoru kao i ti mali ribari e, i kad, koji nemaju zapravo inspekcije vrlo e, često, stoga se postavlja pitanje izvršenja e, i tu je naravno pitanje kako, kakav pristup izvršenja imaju organizacije za za upravljanje ribolovom. Tu su naravno e, daljnja, pitanja vezana za prijevoz, za mjesta iskrcaja, za prihvatne e, kapacitete i e, problem naravno vremena. U, naravno vrlo je teško nekim malim rukama da nema prihvatnih kapaciteta a za, naravno, za male ribare situacija je onda još i teža. Što se tiče povećanog ugljičnog otiska, prije nekoliko godina e, imali smo predstavnike Škotske koji je e, uključen bio u jedno suđenje vezane za obvezu iskricaja. Rekao je da provode više vremena plovidbe morem pokušavajući izbjeći ulov određene ribe nego što stvarno lovimo, toliko o zapravo povećanju ugljičnog e, otiska. Naravno tu je i nedostatak samih podataka o odbačaju. A što se tiče e, Europskog fonda za pomorstva i ribra, tu imamo posebne poteškoće u Ujedinjenoj kraljevini, posebno u Walesu. E, I E, vrlo je teško zapravo dobiti bilo kakva sredstva, za to je potrebno gotovo 300 dana. Dakle, sve u svemu postoji zapravo je malo ribe koje e, mogu zapravo napraviti razliku između kriminalnosti i stečaja kada se radi o malih ribara. I e, E, zapravo oni e, mali ribari kažu da će obveza e, iskrcaja nas učiniti ili kriminalcima ili ljude koji moraju prijaviti stečaj. Stoga da imate kombinaciju do imate od ograničavajuće vrste, dakle nulu kvote za cijeli niz ribljih vrsta i isto tako smanjenje kvote bakalara u Sjevernom moru. Dakle, kombinacija svih tih čimbenika e, će biti, će dovesti do ozbiljne zabrinutosti. Ako e, dobijete zakoniti odbačaj i to smanjuje ribolovni mortalitet, što će dovesti do, naravno, smanjenja taka, a na to će imati učinka na sve. Kao što sam prethodno rekao, obveza iskrcaja po mome mišljenju e, je, su radili oni koji imaju veliku industriju za sebe. A od 3924 e, znanstvena rada, 3760 su bile vezane za industrijsku ribolov, a 164 rada se upravo usredotočilo na mali ribolov. Dakle, uzet i uzevši sve zajedno upravo zato što postoji manje odbačaja u maloj e, ribolovi, ali to ne znači da je učinak obveze e, iskrcaja manja za e, male riborobe. One, male ribari su pod većim utjecajem upravo te obveze. Imamo nedostatak upravo kvota kada se radi o malim ribarima i kao što sam prethodno rekao je. Dakle, mi smo na neki način e, voće koje vrlo nisko e, visi kada se radi o izvršenju. A što se tiče e, rješenja, mogućih rješenja, dakle, uredba koja se ne može provesti nije od koristi nikome. Isto tako, nema e, jasnoće o tome kako izvršenje će se provesti. Jedan recept za sve, naravno to ne postoji i tu e, jedan uh, kao što rekao, rekao 80% malih ribolova koristi pasivne alete i naš je argument uvek, uvijek bio moramo priznati i nagraditi one koji imaju male elemente odbačaja i koji ih dalje mogu smanjiti. I očigledan način jest upravo kroz članak 17. A, e, I upravo taj članak je doveo niz e, država članica u tešku poziciju e, možemo nagraditi te male ribare time što će dobiti veći priste. Radi se o članku članku 17. E, zajedničke ribarske politike e, kaže da države članice će uključiti socijalne, okolišne i ekonomske kriterije kada daju pristup e, resursima, drugim riječima kvotama. No, unatoč tomu i unatoč činjenici da mali ribari jako dobro odgovaraju upravo toj odredbi, o njih se dovodi u vrlo tešku poziciju i to je slučaj u svim državama članicama. Sutra ćemo govoriti upravo o malim ribarima i o njihovim problemima, ali moramo se suočiti sa stvarnošću, a to je učinak. Ako imate nula kvotu i dramatično smanjenje kada se radi o baklaru u Sjevernom e, moru, a uz uh, i MSY, e, onda će zaista do, dovesti do stečaja niza malih ribara spomenuo sam poveznicu sa članak 17. Dakle, ekonomične tehnologije kao što je elektronični nadzor, prepoznavanje ribe, no 80% malih flota dakle to su plovila manje od 5%, mora postojati diferencijacija između petometarskog plovila i onog koji je gotovo stotinu metara dugačak. spominjao sam da se radi o nečemu što je relativno lako u izvršenju sa 2020. E, elektroničnim praćenjem e, izlova. Očekujemo da će tu e, doći do 10% bilježenja, dakle definitivno postoje veliki izazovi, velika su i rješenja. Očigledno da mora postojati partnerstvo u suupravljanju Dakle, ono što trebamo je su više podataka e, i prepoznati sve one koji imaju mali odbačaj koji taj e, svoj rezultat mogu dalje e, poboljšati. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada prelazimo na posljednjeg izlagača koji Kolje iz udruge iz Sjeverne Irske. Ja sam ga susreo u Kikilu u Sjevernoj Irskoj. To je e, luka koja dobro posluje i koja je na e, granici s Republikom Irskom. On e, je ovdje da nam predstavi i ribarsku opremu, ribarovne alate, što je jedna od ciljeva uredbe o uredbe o obvezi iskrcaja. Ja sam mu rekao da je sve o kompjuterima, on je rekao ne, ne, ne. Evo, izvolite. Ja sam Bel Collier i upravitelj projektima za projekt u Sjevernoj Irskoj. Posljednjih godina jako puno smo radili. Trebali smo izraditi e, inovativne ribolovne alate i sve to vezano dakle za projekt o zabrani ribljeg e, škarta kojeg vodim. Daću vam najprije pregled našeg projekta. Četvrogodišnji je, vodi ga ribarska industrija. Surađujemo s našim e, ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i e, ribolov kao i s industrijskim sektorom. Počeli smo 2017. godine, a financijska sredstva imamo do kraja sljedeće godine. Sve smo to napravili zahvaljujući bespovratnim zajmovima putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i koristit ćemo ta sredstva koliko dugo još budemo mogli stavljamo zapravo značajan naglasak ne toliko na suradnji s industrijom, već da industrijskom sektoru damo odgovarajuće alate kako bi mogli izvršiti obvezu iskrcaja. Mi to dakle objedinjujemo, a ne da znanstvenici rade na svoju stranu, a ribari na drugu stranu. Mi jednostavno želimo da ribari uzmu u svoje ruke e, to pitanje i e, pokušavamo imati takvu vrstu pristupa. Sada nešto pozitivnih, e, a sada nešto pozadine. Sivo obojeno je područje Sjeverne Irske, dakle naše regionalno područje gdje testiramo svu tu sve te riboravne alate u nekoliko luka. Projekt e, kojem ja e, upravljam je projekt kojem surađujemo s ribarima na području Nerfoxa. Mi trebamo izraditi, e, provesti i kako dakle izbjegnemo neželjene vrste, izbjeći mlađ, e, bilo koje, dakle mladu ribu bilo koje vrste kao ulov. Svi mi znamo da ovaj proces radimo tako što bismo trebali u potpunosti primjenjivati obvezu iskrcaja koja postoji sada već e, dobri godinu dana. Mi želimo fizičku prisutnost na svim e, E, u svim tim lukama, e, ta tri luke u kojima radimo i to svakodnevno. Jednostavno da osoba kao što sam ja, voditelj projekta, izgradim povjerenje i radni odnos s ribarima e, i da sve to povežem s proizvođačima ribolovnih alata. Svi znamo dakle, da ako želimo poboljšati selektivnost ribolovnih alata najbolje će nam pomoći u tome sami ribari. Kontinuirano sam razgovarao s ribarima i e, čuli smo puno ideja o tome. A zapravo smo onda selekcionirali tek neke od tih ideja. Neki su nam dali jednostavno male skice, drugi su dali jako, jako stručne crteže, a dio toga e, su nam objašnjavali kako bismo mi kompjuterskim dizajnom dobili nešto što bismo mogli iskoristiti. Zapravo ono što su nam e, dali ribari je premašilo sva naša očekivanja ali i imamo jako puno njihovih dobrih ideja, međutim mnogi od njih su u ladicama u očekivanju sredstava da ih konkretno izradimo. Dakle, dobili smo sugestije od ribara, ali smo e, isto tako svjesni da se na ovom pitanju radi i drugdje u Europi, a i šire. I zato smo pokušali i njih kontaktirati, uspostaviti veze i također obavještavati o našem radu i po mogućnosti dobiti recipročne informacije od drugih. Imamo također i upravni eh, odbor projekta koji eh, gleda kakva je situacija sada s onim što postoji kao komercijalni riblji alat u tom smislu i da to e, okušamo u Irskom moru. Mi bismo dakle koristili kontrolnu mrežu u e, našem pokusovnim ribolovnim alatima. Imamo eksperimentalnu mrežu. Na ovoj karti e, pokazuju se različite mjesta u Ujedinjenoj kraljevini našim obalama i zapravo imamo panel sa oknima mreže koje, e, ta okna mreže su četvrtasta. Ribari e, namiravaju, e, koriste takve vrste okna mreže. U sjevernoj Irskoj 99% 12 metarskih brodica koriste takve četvrtaste mreže, četvrtasta okna na mreži od 2014. godine. Prije tri godine kada smo počeli raditi na ovom projektu, zapravo nismo počinjali od nule, već smo počeli na nečem što je bilo vrlo selektivna mreža. Ovdje vidite kako takva jedna mreža izgleda, a e, ovdje bi se ona nalazila na e, koči. E, postoje neke stvari na kojem trebam upozoriti. Postoje različite uredbe, odnosno različita pravila i propise vezano za okna mreže, ovisno o kojim se dijelovima Ujedinjene kraljevine rade. Ja mislim da recimo za Oslić to između 100, 10 i 120 e, ml, dok mi u Sjevernoj Irskoj imamo zapravo drugačije propise i imamo prilično širokna okna mreže, uključujući i onaj od 80. Jednostavno, prije trije godine od čega smo počeli. Ja sam dao reference ovdje kao i mjesta od kuda sam informacije dobio i tu sam se zapravo usredotočio na ugoticu. I gledali smo dakle kako izgleda ulog, e, ulov i e, pokušali smo to primjenjivati u nefropu i na kočarice iz nefropa. Znači, povećala se ta mreža ili veličina okna. Možete li nam to malo pobliže objasniti? A, molim vas, to je jednostavno objasne na vrlo jednostavan način za nas koji nismo nikada bili na takvoj jednoj ribarskoj brodici. Evo što smo napravili 2017. i 2018. godine u početcima dakle, projekta. Izabrali smo par ideja koje nam je predložila e, ribolovna industrija i izabrali smo neke mreže koje smo htjeli komercijalno koristiti u Sjevernom moru i onda smo ih sami testirali. Gore lijevo na slici ideja koju je predložio umirovljeni ribar. On je smatrao da ako mala okna u pokrivanju, u samom pokrovu s te mreže zamijenimo sa drugačijom vrstom okna, dakle nešto što je puno, puno veće. A tu su također ako se i konopi povežu sa samom kočaricom i zapravo sa sa pokrivačem, onda bi e, se na odgovarajući način ta mreža mogla spuštati u more. E, također postoji i e, mreža koja se zove nagnuta mreža koja se komercijalno, komercijalno često koristi u Sjevernom moru i mi smo htjeli vidjeti možemo li je koristiti u Irskom moru i je li je moguće tamo koristiti. Također smo se odlučili i za te mreže e, sa četvrtastim oknima kao i one koje su osvjetljene, a crvenim krugom označeno je gdje smo ta svjetla e, e, svjetla stavili. Dakle, imamo sada nekoliko takvih e, nekoliko takvih mreža s određenim dozvoljenim dimenzijama koji zapravo gledamo kakav bi bio ulov i što propuštaju te mreže. E, postoji jedna specijalna e, koča koju sam vidio svega jednom, a to je Seltra 270, sa jednim panelom sa mrežom četvrtastih okna i e, zapravo glavna razlika je na, da tom Seltratoru ima više mogućnosti, više prostora za selekciju ribe i zapravo ako je e, okno više oblika dijamanta, onda riba lakše može izaći od tamo. Nadam se također da možete vidjeti neke od tih svjetiljki koje su e, spojene na taj panel. Evo nekoliko rezultata s naših pokusa. E, mislim da bismo mogli e, prilično jednostavno smanjiti veličinu okna za 30 do 70%. Međutim, problem je da nam ih je u ovom času preteško komercijalizirati jer e, imamo određene gubitke i moramo otkriti zašto smo neke od tih e, mreža izgubili i e, moramo dakle to riješiti. U lipnju moram priznati da smo napravili jedan pokus koji je bio zaista loš. Međutim, u e, rujnu kad smo ponovno radili, jako smo dobro e, sve riješili vezano za ugoticu, ali smo izgubili gotovo polovinu kozica. Što još moramo proučiti, međutim sada su nam ti rezultati bolji. E, isto tako smo jednu mrežu koristili e, dva tjedna i e, onda smo zamolili da nam nakon dva tjedna ribari daju povratne informacije. A sljedeći puta ćemo poslati i promatrače na sam brod. A e, ovdje vidite još panel sa mrežom četvrtastog okna i trokutasti mjesto za ispust ribe. Zaključno moramo zapravo više raditi kako bismo našli optimalno mjesto za ove svjetiljke. Dio naših pokusa pokazuje da možemo smanjiti ulov ugotica za 68 do 70%, ali moramo to uvijek prilagoditi lokalnim uvjetima. I pretpostavljamo da e, ne možemo tvrditi da ono što dobro funkcionira na Sjevernom moru da će dobro funkcionirati na, i u Irskom moru. Prema tome moramo više raditi na tome. I e, radeći na problematičnim aspektima zapravo smo pokušali vidjeti što e, se može napraviti bolje u floti Sjeverne Irske kako bismo smanjili riblji škart i onda moramo vidjeti što e, će tu dobro funkcionirati. Do 2020. namjeravamo nastaviti raditi i sa svjetiljkama jer mislim da je to dobar sustav, a nakon 2020. nadamo se da ćemo ih početi koristiti. Prije nego što završite, evo jedno praktično pitanje. Zapravo imam dva pitanja. Kako to da vi i vaše kolege u Europi, naime što vam je problematično, kako bi se ubrzao vaš rad. Je li to novac ili kapetani? E, moram reći da imamo suradnju sa nekim iz Ujedinjene kraljevine koji se interesira Sjevernu Irsku. On je rekao treba nam više vremena, više promatrača i više vremena. Dakle, a više novca, više e, vremena to, a kad bismo sve to imali, uspjeli bismo. Drugo pitanje, naravno, ribolovni alat proizvode različite komercijalne tvrtke. Vi ste mi jednom prilikom rekli da neke tvrtke su prilično tajnovite i da, sve ono što je vezano naročito za projekte vezano za svjetla takvih projekata imate sada u cijeloj Europi i kako se svjetlo može koristiti e, kao element selektivnosti prilikom ulova u ribolovnom alatu. Mi pokušavamo biti otvoreni koliko god možemo i svi podaci, sve što smo našli u posljednjih nekoliko godina je e, na raspolaganju, ali neke komercijalne tvrtke zaista ne dijele rado takve podatke. E, hvala lijepa. Možemo dakle sada proširiti ovu raspravu. Gospodine Milan Mon, vama prvom dajem riječ. Hvala. Ja mislim da smo čuli jako zanimljiva izlaganja, ali istovremeno i zabrinjavajuća kada je riječ o zaključcima, pogotovo za predstavnike sektora ribarstva, ne toliko za znanstvenike, da to tamo kažemo. Dakle, istina je da ovaj sustav ne funkcionira u sektoru i suočeni smo s ozbiljnim problemom. Čini se da rješenje nije samo selektivnost e, ribolovnog alata, nego jako puno drugih stvari uključujući i dodjelu kvota, promjenu znači u navikama potrošača i tako dalje. Dakle, e, znači ovdje i komisija razmišlja o sustavu nadzora, sustavu kontrola kako bi se izbjeglo nepoštivanje postojećih e, propisa i to znači kontrole e, na daljinsko upravljanje, znači putem praćenja preko znači kao teleupravljanja kako bi se vidjelo pošli li se obveza iskrcavanja. Ali činjenica je da dolazi do slučajeva u kojima će doći do obustave ribolova određene flote ili plovila. E, očito je da treba riješiti ovaj problem na razini različitih oblika plovila, ne samo za kočerice, nego također i za e, one koji koriste e, parangale i one koji koriste znači okružiće mreže i tako dalje. Dakle, to je veliki problem i za nas kao zakonodavce. Očito da smo mi bili jedni od možda entuzijastičnijih nego što su bili neki drugi po pitanju obveze iskrcavanja. Mi smo u klubu Pučana bili uvijek skeptični prema obvezi iskrcavanja ali nakon toliko godina smo uspjeli uvesti taj postepeni sustav, no smatrali smo da je potrebno uvesti veću fleksibilnost i drugačije formule. I e, sada je komisija ta koja bi trebala priložiti i neke eventualne izmjene, ali bitno je da znamo što napraviti jer ovo je zaista veliki izazov. Ovo što smo čuli od predstavnika e, sektora e, ribarstva je to da su zaključci i komentari vrlo negativni i sada treba vidjeti na koji način možemo ćemo uvesti tehničke promjene koje će olakšati primjenu obveze iskrcavanja. E, osim toga, danas smo možda manje optimistični nego što smo bili u početku te obveze iskrcavanja jer je jako zabrinjavajuće ovo što smo do sad čuli. Gospođa Aguilera, izvolite. E, hvala predsjedniče. Dakle, ja se slažem s ovime što je rekao kolega Monmijan. Ja mislim da možemo konstatirati, a to je ono što smo vidjeli ovdje danas kada smo čuli komentare sektora, a to je da imamo zakonodavstvo koje je prepuno dobrih namjera i dobre volje, ali je neprimjenjivo u ovom trenutku. Možda će biti primjenjivo u budućnosti. Hm, moguće je. No istina je da smo evo e, došli zapravo do toga da smo zakomplicirali situaciju za sektor jer smo pokrenuli propise pravila, regulativu u svu dobru volju i dobru namjeru, znači namjeru da poboljšamo situaciju sa odbačenom ribom, ali time smo otežali očito sektoru zato što se nije pokazalo da smo pronašli rješenje. Kada je riječ o selektivnom ribolovnom alatu, zanimljivo je ono što je e, predložio e, gospodin zapravo kojih smo zadnjih čuli, jer je riječ o tome da moramo pratiti iskustva našeg sektora i oni moraju biti dio inovacija koje radimo na razini poduzeća. Dakle, u ovom slučaju to jest tako, ali kada govorimo o razmišljanju o novim selektivnim ribolovnim alatima, mi moramo iskoristiti iskustvo onih koji rade s tim. Znači, gospodin Kolijer nam je rekao da E, je zaista važno da možemo dati neko rješenje kroz selektivni ribolovni alat kako bi se obvez iskrcavanja mogla provesti. Ja mislim da bismo trebali jako ozbiljno shvatiti ovu situaciju i da vidimo koje mjere možemo poduzeti kako bismo olakšali sektoru koji ne da ne želi poštivati ovu regulativu, nego mu je iznimno teško to činiti zbog svih tih razloga koje je naveo kolega Miljan Mon, ali očito je da znači do kraja 2019. obiteljska skrcavanje će se primjenjivati na sve. Ovaj postepeni način uvođenja znači je sad došao pri kraju. Očito je da je to nemoguće provesti i da se u praksi ne provodi. Kao što je rekao gospodin iz Luga, u nekim slučajevima bitno je da postoje sankcije, odnosno ali, da, Španjolska je jedna od zemalja koja nameće sankcije, no postoje neke druge države koje nameće sankcije. Dakle, mi smatramo da je kažnjavanje nepoštivanja važno. Mi imamo učinkovit sustav nadzora i imamo jako puno sankcija, a to je ono što zapravo kažnjava naš sektor, da se to ne događa u nekim drugim državama. To će se promijeniti kada ćemo imati usklađeno zakonodavstvo koje će se ticati kontrola na razini svih država članica. To neće onda samo negativno utjecati na naš sektor, na uštrb, odnosno u korist drugih nekih sektora. Osim toga, moramo potražiti rješenja zato što ako smo mi odgovorni za pokretanje neke inicijative i pokretanja nekog zakona, onda moramo i pratiti situaciju, moramo procijeniti kakva je provedba. Također je i komisija ta koja bi trebala to činiti, a budući da će ona na kraju donositi odluke o tome. Puno hvala. Zahvaljujem. Ako ima e, pitanja za paneliste, ako nema, e, zamolit ću vas da komentirate na kraju e, razmene mišljenja. Gospodin Karskin. Oui, monsieur le président, bonjour à, toutes et bonjour à tous. Je... Dobar dan svima. Za početak dopuste mi da zahvalim svim e, govornicima koji su nam sve ovo izložili i i ja moram reći kao prethodni kolega da je to bilo vrlo zanimljivo i e, puno sam naučio. Jer zapravo u fazi u kojoj smo sada postoji ta zanimljiva ideja e, obveze iskrcaja koji zapravo se vežu za tri stupa održivog razvoja. E, Klara Ulrich je objasnila ako se kvote povećaju, a e, postoji dakle riblji škart, odnosno da se smanji živni škart, tu zapravo dovodimo u pitanje održivost ribljih stokova u e, maksimalnom održivom prinosu. A e, ovako što zapravo smanjuje ekonomske mogućnosti određenih flota, naročito za mali obalni ribolov. A što se tiče socijalnog stupa, to je puno više posla za ribare na brodu, a za oni među nama koji su ikada bili na ribarskom brodu, jasno je da tamo ljudi imaju i kako što zaraditi cijelo vrijeme. A e, ta, na taj način zapravo idemo protiv samog e, mih stupova održivog razvoja. Da, ova mjera i stvarno si moram postaviti pitanje e, ono što je Ursula von der Leyen dala u zadatak novom povjereniku. Rekla je da obveza iskrcaja je jedan od ciljeva e, ribarovne politike. Pa nije li cilj selektivnost ili stalni održivi prinos? E, a ovo bi trebao biti alat, metoda rada kako bi se ostvarilo nešto drugo, jer obveze iskrcaja je trek metoda. Mnoge stvari ne funkcioniraju, treba to dovesti u red kako bi stvari dobro funkcionirale. Ono što sam ja izvukao iz e, ovog e, ovoga e, nekako ovdje stavljamo mrežu ispred broda da ne kažem da e, uporedim nešto i kažem da idemo pred rudo. Dakle, moramo paziti što radimo, moramo imati želju da budemo selektivni, ali ne bi li nam zapravo trebalo jednostavno više vremena, nije nam potrebna malo drugačija metoda. Trebamo dakle više vremena i bolju metodu. Ima puno projekata i inovacije koje se vode, Međutim, možda još uvijek nemamo e, dovoljno znanja i vremena o tome kako tu funkcionira, pa ne bismo li dakle e, dali malo više vremena i malo bolju napravili metodu za članak 15. Gotovo svi se žele javiti za riječ. Gospođa Randheisten iz komisije je ovdje, ona mora otići. Možda vi ipak želite prvo nešto reći? I ako znate, možete li nam reći što komisija namjerava napraviti da da nove prijedloge kako bi se ova pitanja rješavala negdje 2020. godine. Možda da nam kažete na koji način će se ili bolje profunkcionirati ova obveza iskaracaja ili ukinuti. Ja nisam Čoran Havsen, već njezina suradnica, moja kolegica je morala oteći. E, nisam očekivala da ćete mi postaviti sva ova pitanja, ali u svakom slučaju htjela sam odgovoriti na sva ova pitanja. Jasno da ćete vi ostati s nama i da ćete kasnije govoriti po jednom drugom pitanju, pa onda možda vam i posljednjoj dam riječ. Gospodine Vandalen, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Zapravo, možemo reći da smo imali ovdje uznemirujuće saslušanje jer smo čuli da nam sektor govori da obveza iskrcavanja ne funkcionira i oni nam za to daju vrlo ozbiljne argumente. I čini se da Europska plovila moraju poštivati vrlo stroža pravila od e, drugih e, plovila trećih zemalja. U prošlosti su nam pokušali na neki način e, nametnuti, možemo reći, selektivnost, ali jedan od najboljih načina e, da se to napravi je bilo poboljšanje mreža, odnosno ribolovnog alata koje su koristili naši ribari. Jedan od razloga sa okončanjem tog električnog ribolova je upravo taj ali čini se da to još uvijek, znači sve što smo napravili do sada, da još uvijek ne funkcionira i da zapravo moramo iznaći neko rješenje. U e, narednih e, tri godine morat ćemo pokušati riješiti ovaj problem s obvezom iskrcavanja, ali sada se postavlja pitanje kako ćemo to učiniti. Ja bih e, zatražio od komisije, molim vas da ostanete do kraja sastanka, zato što činjenica je da ovo što danas imamo, da očito ne funkcionira. Dakle, kada govorimo o obvezi iskrcavanja, postoji takav sustav koji postoji i u Norveškoj. Mene sada zanima koja je razlika između obveze iskrcavanja u iskrcavanju Norveške i ove obveze koje se primjenjuje trenutno u Europi. i čini se da plovila iz trećih zemalja ne trebaju poštivati propise koje moraju poštivati naša plovila. Što ćemo napraviti e, da bismo razriješili problem upravo sa tim plovilima koji dolaze iz trećih zemalja? Ja sam uvijek bio protiv obveze iskrcavanja prema mom mišljenju. E, ja sam to smatrao glupim zato što se oduvijek uvijek znači odbacivala riba u more e, i tamo je jedan dio te ribe uspio preživjeti. I sada vidimo da se ta riba ubija i uključujući i mlađ. Mene zanima koja je stopa preživljavanja te e, ribe, znači tih različitih vrsta riba kroz obvezu iskrcavanja. Recimo kada je riječ o ražama, Dakle, mene zanima sada za stopa e, preživljavanja nekih drugih vrsta. Zahvaljujem. Dakle, čini se da se ovdje više manje svi slažemo oko toga koliko je taj instrument obvez iskrcavanja zakomplicirao stvari. To je instrument, a to nije cilj. Cilj je bio selektivnost. I ovdje se postavlja prvo e, pitanje, možda e, prvo dvoje izda, e, izlagača, gospođi Udrić i gospodinu Viseru. Kako ćete govoriti dionicima koji su govorili da je to cilj koji ne samo da se ne može ispuniti, nego je zapravo u proturječnosti sa održivošću. Ja sam malo više očekivala podataka danas e, koji će poduprijeti ovaj instrument, znači znanstvenih podataka, ali ih nisam dobila. Ja ću se sada referirati na jednu studiju koju smo e, sami imali priliku e, procjenjivati u prošlom sazivu, a koja je pokazala čitav niz poteškoća. Posebice obveza iskrcavanja je ta koja zapravo troši resurse u našem ekosustavu. Ja sam uvjerena da na taj način smanjujemo biomasu. Postoje drugačiji podaci od onih koji su nam podastili današnji izlagači, ali kad govorimo o gospodarskom e, učinku na ribare i kada govorimo o sredozemlju, tih podataka još uvijek nemamo zato što se primjenjuje režim de minimis ali znači neželjeni ulov koji se mora iskrcati e, zauzima neki prostor, pogotovo kada je riječ o nekomercijalnoj ribi. To je nešto što je neučinkovito, a također to ovisi o brutotonaži broda. Znači ona ne smije biti premanšena. Osim toga, kada govorimo o iskrcaju te neželjenog ulova, to je nešto što e, također povećava i e, samo zagađenje, zato što je veći teret koji se prenosi brodom i znači koristi se više benzina, odnosno više goriva. Ako smo e, zapravo odlučili da ćemo krenuti tim putem, onda kako bismo izbjegli zapravo to rasipanje resursa, mi moramo vidjeti kako ćemo uspjeti iskoristiti zapravo tu nekomercijalnu ribu ili onu koja je ispod dozvoljene veličine E, možda bismo to mogli, ne znam, iskoristiti kao kroz nekakvo e, poklanjanje te ribe, odnosno nekakve dobrotvorne svrhe ili nešto tako, nazovite to kako god želite. Kada govorimo o regionalizaciji, mislimo da je potrebno razviti još bolje taj aspekt kako bismo uzeli u obzir specifičnost e, različitih ribolovnih područja i upravo stoga e, ja se sada opet osvrćem na situaciju na sredozemlju. Ova studija o kojoj govorim govori o nekakvim e, obrascima, znači iskorištavanja, odnosno da se izbjegavaju neka područja koja su osjetljiva i kako bi se mogla povećati selektivnost samog ribolovnog alata. Eh, ja bih htjela vidjeti studiju koju je sugerirala doktorica, znači gospođa Ulrich, eh, ali bih htjela imati i više podataka od onih koje smo dobili od tih dvoje izlagača danas, eh, s obzirom da su mnogi ovdje dionici, znači iznijeli i baš konkretne probleme s kojima se suočavaju naši ribari. Hvala, gospodin Gonzalez. Dobro, po onome što smo sada vidjeli ovdje i što je iznimno zabrinjavajuće, možemo se ili praviti gluhi ili možemo zaista čuti ono što nam sektor govori. Alat koji je trebao služiti kako bismo ojačali održivost u ribarstvu, na neki način se okrenuo protiv socijalnog i gospodarskog stupa. obveza iskrcavanja kao što se čini počela izazivati i izazivaće u budućnosti znači veliku štetu i po pitanju e, znači same flote i po pitanju rada koji postaje kompliciraniji očito je da ne činimo to na dobar način bićemo prisiljeni na još veća ulaganja kako bismo pojačali sustave kontrole kako bi taj alat mogao bolje funkcionirati i na taj način ćemo povećati znači e, i obvezu iskrcavanja koju moraju primjenjivati znači e, naša plovila E, kada, to je veliki teret i za ribolov i za naše ribare za koji smatram da nije pravedan. E, mi na naše ribare e, zapravo stavljamo ogromnu odgovornost po pitanju zaštite morskih resursa, a oni nisu jedini koji utječu na to. Dakle, budući da radnici koji su zaposleni na našim flotama je sve, znači broj tih radnika je sve manji u nekim sektorima ne žele da se situacija na plovilima poboljša kako bi oni mogli privlačiti mlade ljude, kako bi došlo do te generacijske obnove e, ljudi koji se bave ribarstvom. I kada u ovoj raspravi govorimo o održivosti, u tom kritičnom trenutku, kada se svi spominju održivost, okoliš i tako dalje, čini se da mi nikome ne pomažemo. Znači, ne doprinosimo e, sektoru ribarstva, a riba kao E, namirnica je iznimno zdrava, sadrži visoku količinu zdravih proteina i to je ono što bismo trebali predstaviti našem građanstvu. Dakle, to je zdrava prehrana koju, koju bismo mi trebali braniti. Ovdje samo govorimo o alatu, ali ne govorimo o velikim dobrobitima koje nam daje ribarstvo za zdravlje ljudi i da oni narodi koji najviše konzumiraju e, ribu, da su ti koji zapravo su najdugovječni na planetu. Mi bismo se trebali na to usredotočiti, a mi ovdje vidimo da taj alat obveze iskrcavanja ne funkcionira, a mogli bismo ga izmijeniti tako da damo nadu onima koji i dalje rade na moru, a ne da im otežamo taj e, posao. Jer na taj način smo zapravo e, samo autentični ljudi koji osiromašuju, koji uništavaju resurse kojima raspolažemo, i Činjenica je da e, moramo odati priznanje ipak nekim državama članicama koje provode danas učinkovito velike kontrole. Dobar dan svima. Ja sada ne želim ponavljati ono što smo čuli do sada od e, naših izlagača, ali Činjenica je da će Europska unija morati pomno promisliti i da će morati analizirati učinak e, provedbe ovog zakonodavstva. Dakle, nama u Europskom parlamentu nije novo suočiti se sa tolikim poteškoćama od prve minute e, u kojoj smo krenuli sa e, ovdašnjim sazivom. Dakle, mislim da mi kao Europski parlament moramo biti samokritični i ako ćemo imati znači viziju koja će uključivati i ekološku dimenziju i dimenziju kontrole i dimenziju znači kažnjavanja onih koji ne poštuju nam može omogućiti da e, pravilno provodimo stvari i da budemo ovdje gdje smo danas. Istina je da je zajednička ribarstvena politika kao glavni cilj imala znači e, održivost koja se temeljila na tri stupa koje je jedan od e, izlagača danas spomenuo. E, činjenica je da sektor ima ogromne troškove kako bi ispoštovali obvezu iskrcavanja. I osim što već postoje određene e, poteškoće, budući da u nekim slučajevima ne mogu čak ni e, loviti niti kvotu koju imaju dopuštenu da bi se održila održivost, da bi se očuvala održivost nekih, znači nekih stokova, ali očito je da nemamo niti dovoljnu potporu u lučkim postrojenjima, znači samom u lučkom tom sektoru. Znači što se događa? Događa se to da je obveza iskrcavanja stupala na snagu 2015. godine, postepeno se primjenjivala, znači e, napravljena je nekakva evaluacija u prvom mjestu 2019. godine, ali ne postoje neki protokol, znači u lučkim kapetanijama koji bi nam omogućavao da na pravilan način kontroliramo tu obvezu iskrcavanja, što je dovelo do dodatnih problema. Danas stalno govorimo o inovacijama, govorimo o povećanju selektivnosti, ali jedan od e, govornika danas je rekao da vrlo često opis iskrcavanja miješamo sa selektivnošću, a to se ne smije raditi, nego bismo trebali pojačati kontrole kada je riječ o obvezi iskrcavanja, jer je to sustav koji do sad nije dobro profunkcionirao. Osim toga, malo sam skeptična i zato tražim da Europski parlament bude samo kritičan kao i ovaj odbor za ribarstvo. Zašto? Zato što vidimo da taj sektor treba inovacije. Ako želimo inovirati, nama trebaju resursi. Ako želimo biti selektivniji, mora poboljšati ta plovila. Ako želimo da mladi ljudi vide neku privlačnost u tom ribarstvu, onda moramo stvoriti okružje u kojem će oni moći lijepo raditi, ugodan posao u kojem će moći e, zapravo zaraditi. Ne možemo samo subvencionirati nekakva stara plovila i tako dalje. Dakle, mi kao Europski parlament moramo uz naše stajališta napraviti nešto što će biti usklađeno i zajedno s komisijom ćemo moći zadovoljiti sve ove zahtjeve koje nam je iznio sektor. Trebali bismo razrađivati nove prijedloge i moj prijedlog bi bio taj da razmišljamo ne samo o fleksibilnosti, jer se čini da ne može postojati jedinstveni sustav za cijeli sektor i za sve države članice. Mene se zanima, razmišlja li možda komisija o nečemu što bi se moglo analizirati od zemlje do zemlje, od flote do flote, od količina, odnosno vrste ribolova do vrste ribolova, od sektora do sektora. Dakle, imamo neke vrste znači gospodarskog ribolova koji donosi mnogo novca, znači koji se e, bavi velikom, velikim brojem vrsta ili pak e, znači problem sa vrstama koje ograničavaju ribolov. Dakle, trebali smo, bismo osigurati fleksibilnost s jedne strane, ali pitanje je možemo li uz e, možda ponderiraniji, fleksibilniji i selektivni selektivniji pristup osigurati napokon regionalizaciju europskog sektora ribarstva ili ne. To je veliko pitanje. To je i dalje po meni izazov koji stoji u zraku. Hvala. Imamo još pet govornika i čekujem još uvijek čuti o predstojećem planu. Gospodin Reisen. Pokušat ću. Učinit ću najbolje što mogu. Gledajući u ono što smo čuli, nismo čuli puno uspješnih e, priča. To je moj prvo zaključak. E, obveza iskrcaja, kao što svi kažu, barem E, je nešto što je neprovedivo i ka čujemo kako drugi kažu da u e, ribarskom sektoru ne postoji potpora za tu obvezu i zapravo ne postoji osnova za napredak. Ja bih također rekao da obveza iskrcaja nije instrument koji ne udovoljava svrsi. On bi trebao dovesti do selektivnosti ribolova, ali čini se da to on upravo tu svrhu ne zadovoljava. Stoga moramo pronaći drugi način kako bi došli do selektivnijeg ribolova, ako je to zaključak do kojeg ćemo doći, to znači da sredstvo ne odgovara krajnjemu cilju, onda trebamo temeljito e, preispitati e, e, instrument i radikalno drugčije razmisliti o toj stvari. Stoga, kom, stoga bi komisija trebala reći hoće li povući tu obvezu iz hoće li i dati neke alternativne rješenja u jednoj izglednoj budućnosti. Ključno pitanje jest treba li nam obveza iskrcaja kako bismo promicali selektivnost ribolova i ja mislim da ne. Zaista mislim da ne. I slušajući pomno E, nedavne prezentacije od kojih su ove zaista bile, ova posljednja bila posebno zanimljiva o selektivnom ribarskom alatu u Sjevernoj Irskoj koja zapravo pokazuje da postoje drugi načini kako doći do tog selektivnog ribolova i da obveza iskrcaja nije jedan od tih instrumenata i zapravo je uspostavljena kako bismo došli do selektivnije politike u ribolovu. Gospodin Collier koji je održao tu zadnju prezentaciju da nam komentira i ako može da nam da više detalja o tome gdje smatra da možemo imati koristi od selektivnog, dakle selektivnije kribolova Što smatra da je potrebno napraviti u, u smislu zakonodavstva, tehničkih mjera za uklanjanje e, prepreka koje trenutačno postoje i gdje vidi prepreke koje zaustavljaju nastojenje nastojanje da dođemo do selektivnijeg ribolova. E, želim više e, saznati o vrstama riba koje bi eventualno e, mogli imati veći, veću stopnju preživljavanja. Upravo smo čuli ku, da obveze iskrcavanja ima učinke na neke od vrsta u smislu njihovog približavanja. Stoga bi bilo zanimljivo čuti odgovornika što o tome misli. I moram reći da e, izuzeća obveze iskrca bi onda trebale se odnositi na te riblje vrste, jer inače ćemo iskrcavati ribu koje e, zaista bi se mogle bacati e, natrag u more, jer ne postoji mjesto gdje bi se one mogle iskrcati i to će zapravo nas odvratiti od onih... Gospođa Tomašić ima riječ. Pa, nakon pažljivog slušanja izlagača meni se nameće jedno pitanje i to pitanje želim postaviti komisiji. Dakle, u kojoj mjeri države članice surađuju i sudjeluju sa savjetodavnim vijećima i ostalim dionicima tijekom pripreme zajedničkih preporuka? Hvala lijepa možemo dobiti jedno pojašnjenje? Dakle, vi postavljate pitanje komisiji. U kojoj mjeri države članice sudjeluju, dakle u kreiranju sudjelovanju u savjetodavnim vijećima i ostalim dionicima tijekom pripreme zajedničkih preporuka E, koliko vidim komisija je jedno a svi su ostali drugo dakle zanima me tko sudjeluje u tome da li komisija sama to donosi ili sve države članice mogu sudjelovati u tome jer vidi se da izgleda da nismo skupa što se toga tiče ako komisija može odgovoriti na ovo pitanje gospodine elat ima riječ Hvala lijepa. Ja ću zapravo ponoviti neke od mišljenja koje smo čuli. Puno ljudi prethodnih govornika su govorili o vremenu i vrijeme će biti jedno od rješenja koje tražimo kako bi ostvarili napredak u ovome što se tiče e, sudionika koji je govorio o e, testovima vezano sa inovacijama i selektivnim e, ribolovnim alatima, moram reći da imamo uspješnih priča iz Škotske, dakle važno je pridobiti ribolove. Kada govorimo o državama članicama, države članice su ključ nisu ključne, već su ključni ribolovi. Tu su dakle organizacije ribolova koji nam mogu reći Dakle, trebamo vrijeme, trebamo imati ribare na našoj e, strani, tako ćemo doći do rješenja. Imam, pitanje, kada govorimo o učinku i o socijalnoj održivosti i o gospodarskoj održivosti e, ribolova, tu je jedno pitanje, a, a to je pitanje sigurnosti. Želim postaviti pitanje da li provedba je zapravo utječe već na sigurnost naših ribara. Je li bilo nesreća o, koji su prijavljeni zbog provedbe ove politike? To je važno pitanje, zato jer moramo osigurati da ono što radimo neće imati utjecaja, negativnog utjecaja ne samo na socijalnu i ekonomsku održivost, već isto tako i sigurnost. A da e, se vratim vašem pitanje, imamo li e, lukavi plan? Ono što smo čuli danas jest da obveza e, ukrcaje je došla iz Ujedinjene kraljevine i vi i ja i gospodin Kobar. Dakle, ako rješenje bi trebalo doći, onda bi trebalo doći od nas, jer smo mi bili ti koji smo zapravo iznijeli ovu idiju. E, Brexit može e, dovesti do toga. Ne vidim da, e, da su tu naši konzervativni prijatelji Škotske. Brexit je važna točka ima, puno je sudionika govorilo o tome da bi, to, da bi Brexit mogao uslo, usporiti proces. Molim vas, nemojte usporavati proces. Postoji mogućnost da će Ujedinjena kraljevina napustiti Europsku uniju i mislim da nije nemoguće imati e, planove koji će paralelno teći, dakle, s jednim planom s mogućnošću da Ujedinjena kraljevina ostane u Europske unije, a druga kad podosi, postoji rizik da e, Ujedinjena kraljevina napusti Europske unije. Nemojmo koristiti Brexit kao izgovor, kao ispreku i moramo osigurati da, održ, da svakako e, osiguramo održivost i e, socijalnu i ekonomsku e, održivost, isto tako želim i sigurnost na naše ribolove. Mislim da su vaši komentari bili najoptimističniji ovaj tjedan vezani za Brexit. Kada smo netko će reći da ćemo odmah kada postanemo neovisna obalna država imati rješenja za sva ova pitanja. Gospodin Kobert. Brexit e, možda se neće dogoditi, ali to nije cilj ove rasprave. Ono što je jasno od, iz ovog što smo čuli vezano za provedbu e, obveze ukrca, to je da je e, provedba nije bila jednostavna, da je to dovelo do niza problema, ali isto tako moramo biti svjesni da to nije bila E, e, savršena ideja nekoga tko je bio u uredu, već je to bio e, zakonodavstvo koje je donio ovaj parlament kvalificiranom većinom uz naravno glasove ministara zaduženi za ribarstvo iz naših država članica. Radilo se o kvalificiranoj većini. Dakle, postoji visoki prag kojim je to zakonodavstvo donijeto. Dakle, pretpostavljam e, e, da, pretpostavljamo da ja nisam bio tada zastupnik u ovom parlamentu, no države članice su to učinile zato jer su bile u to uvjerene i Europski parlament je bio uvjeren da je to nužno. I sumnjam da je bilo tko mislio da će biti jednostavno. I namjera je bila da će ta obveza zapravo pokrenuti nove ribolovne, e, novo istraživanje u ribolovu, nove ribolovne tehnike i da će s vremenom doći do postizanja cilja koji je željen e, postići. Čuli smo nešto o istraživanju, e, nešto što je više, nešto što je manje obećavajuće, a to je zapravo dijelom zapravo motivirano upravo primjenom ove obveze o iskrcaju. Čuli smo također i o drugim promjenama koje su se dogodile, no vrlo je jasno da e, da je pogled sektora vrlo problematičan što se tiče provedbe obveze o iskrcaju. E, jer su se pojavili problemi ko, na koje se zapravo nije niti pomišljalo na početku e, same provedbe. Dakle, e, pitanje s kojim smo sada suočeni, što ćemo sada učiniti s obvezom iskrcaja, hoćemo li u potpunosti odbaciti moram podsjetiti da se ono u potpunosti primjenjuje godinu dana. Možda države članice koje su u dvojbi bi bile spremne potpuno je odbaciti ali mislim da imamo e, izbor između ostaviti stvari kako jest i nadati se da će s vremenom, e, da će se države članice priviknuti na to i da će na kraju ipak doći do poboljšanja, no možda je to jedan optimističan pogled i mislim da je onaj srednji put e, jest vidjeti koje su izuzeća prilagodbe potrebne, odnosno ohrabrenja potrebna, E, što je potrebno e, da bi se više sredstava uložilo u istraživanje kako bi se upravo krenulo tim srednjim putem koji ima više izgleda da bude politički održivi. No, kao i drugi, ja bih vrlo rado čuo što komisija kaže o svojim namjerama, o svojim prijedlozima i isto tako što naši stručnjaci e, misle upravo o našoj raspravi temeljem i gospodin hol Hvala vam lijepa. Ja sam e, danac i mi smo velika nacija ribara, ali ribarski sektor ima problema s obvezom iskrcaja. A imam problema i s e, <laughs> ribljim otpadom, s ribljim škartom za građane. I to moramo riješiti. Ja nekada nisam bio zastupnik, ali sjećam se dobro u vrijeme kada se ovim pitanjem počelo baviti da je bio veliki pritisak da se ovo pitanje riješi i u mojoj zemlji. Ponekada postoje kvote za neke vrste, ali onda postoji problem škarta zbog kojeg ne možete loviti neku drugu vrstu zato što ćete uvijek imati usputni ulov. Imam jedno pitanje. Primjerice, da tijekom godine dana ribar ima normalne kvote. I onda da donese sav usputni ulov i da nije bilo razloga da se ta riba baci moramo vidjeti kakve imamo podatke. Možemo li imati bolje podatke kako bi se kvote za sljedeću godinu smanjile. Dakle, da postoje normalne kvote i e, usputni ulov bi onda tada bio više dozvoljen. Drugim riječima, da se ne bi niti jedna riba više ulovila, već bi se dio bio smanjen dakle, za redovne kvote za određenu vrstu ribe, a onda bi se povećala mogućnost usputnog ulova. Trebalo bi možda razmotriti o takvom sustavu koji bi bio bolji i koji bi vas zapravo podstakao da vi tu ribu iskrcate jer to možete napraviti E, besplatno da tako kažem. E, ali to bi se moglo napraviti tijekom jedne godine, ali morali smo imati bolji e, sustav. Da, cijela stvar je u tome da se ribarima da posticaj, ali istovremeno ne istvoriti tržište gdje se neke stvari neće izbjegavati. Ali primjerice da imam kvotu od, e, od 100 kg, a ako imam usputnog gulova 4 kg, onda ću to baciti. Ali ako je kvota 96, a imam 4 kg usputnog ulova, onda bi zapravo i dalje to bila kvota od 100 kg ribe. Da, Razmjene su jedan od načina na koje se neke e, aspekte ovoga može ispuniti. U svakom slučaju, zaključno mogu reći da želimo e, selektivnost, želimo da se dobra riba ne baca, to je dobar izvor proteina. Želimo uspješnu e, ribarsku industriju, kako velikih razmjera, tako i mali ribolov. Želimo da imamo situacije koje mogu funkcionirati u različitim okolnostima, u različitim morima. Želimo održivost. Može li obveza iskrcaja e, ispuniti sve to? To je za sada neizvjesno i čini se da u ovom času to nije baš izvedivo ili se barem ne provodi. Hvala puno svim panelistima što su došli i zato nije potrebno da sada uzmete riječ jer nemamo više vremena, ali hvala vam naravno ako želite nešto reći. Ipak, imali smo pitanje vezano za premalenu ribu. Gospodine Koljer, vas su specifično pitali što se može napraviti kako bi se e, poboljšao selektivni ribolovni alat. Evo pitanje E, vaše kolege. Mislim da trebamo imati fleksibilni sustav vezano za propise o tome što ribarska brodica može imati u određenom času kao ribolovni alat. Za sada nije legalno da e, na ribarskom brodu budu različite mreže s različitim oknima što zapravo jako ograničava gdje i kada mogu loviti ribu. Mi želimo zapravo postaći veću selektivnost i mislim da se time treba pozabaviti. Zatim pitanja vezana za zaštitu podataka. Stalno nailazim na ta pitanja. Znanstvenici s kojima ja radim, koji sudjeluju na našem projektu, <coughs> zaista raspolažu izvrsnim podacima do kojih su došli e, godinama, tako su su godinama promatrali i uzimali uzorke. a e, postoje brodovi koji vrlo često imaju jako malo ribljeg škarta. Međutim, nije, ne mogu mi reći koji su ti brodovi, jer bih e, da se to zna, ja otišao e, na te brodove, imam s njima sada dobre odnose i mogao bih od njih saznati na koji način su oni uspjeli raditi na taj način. Što se tonaže tiče, način na funkcionira Europski fond za promorstvo i ribarstvo i pravila koje moramo poštovati prilikom tih pokusa. Jednostavno uvijek se kaže da ako Europski fond za pomorstvo i ribarstvo e, je financirao neki projekt, onda možemo imati pokus samo ako su znanstvenici na brodu. Često moramo čekati kako bismo izvršili neke pokusno korištenje ili testiranje zato što postoji samo ograničeni broj certificiranih znanstvenika koji mogu doći na naše brodove, pa onda moramo čekati. Prema tome, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo bi morao biti malo fleksibilniji. To je jako bitan fond, ali u izvisnom smislu e, nam i sprečavaju da na učinkovit način vodimo naše pokuse. Hvala. Gospodine Pesni, par komentara završnih. Ono što mene najviše brine jest opasnost da nema stvarnog pritiska za provedbu, pa e, ne znam kako će doći do promjene. E, netko tko je zaista predvodnik selektivnosti i u Jednoj kraljevini u Europi je rekao možemo li promijeniti način na koji razmišljaju e, ribari. Jer neke stvari fiksnu opremu, fiksne ribolovne alate, možemo još i regulirati, ali kad se radi o mobilnim e, ribolovnim alatima, to je e, problematično. Nemamo određene vrste određene vrste mreža. E, I moram reći da zapravo imamo problema ovisno o E, različitim vrstama mreža. I ne postoji jedinstvena mreža, jedinstvena metoda za sve. Teško je drakonski primjenjivati e, zapravo ono što sada imamo. Naime, drakonske mjere se provode nad malim ribarima, ali oni su oni koji proizvode najmanje škarta, a trebalo bi provesti ono što se vrši na velikim industrijskim ribarskim brodovima. Gospodin Lopez Garcia. Mogli bismo komentirati ovu temu satima. Što se tiče znači e, pilot projekta vezanog uz kampe, znači ja ne bih htio biti negativan, ali to mi služi zapravo primjer da pokažem kako funkcionira e, sektor ribarstva. Znači svi sudjelujemo u tom projektu, također i kada govorimo o neovisno o veličini oka mrežnog tega, o veličini ribolovnih područja i tako dalje, o vrsti koju lovimo. Znači za nas su svi ti projekti iznimno važni. E, mi smo također sudjelovali u izradi novih znači, znači povlačnih mreža, također smo razred izrađivali promjenu kuta pod kojim stoji e, znači, oko mrežnog tega. Dakle, e, ja ću sada nastaviti sa svojim onim prvom idejom. Dakle, e, obveza iskrcavanja se pomiješala sa e, znači selektivnošću stvorila je više problema nego rješenja danas e, se nalazimo pred čitavim nizom e, izazova i bacamo jako puno hrane u more odnosno ne bacamo znači bacamo zapravo bacamo jako puno hrane da ono što jedino tražim a to je da budemo fleksibilniji kako bismo mogli doprinositi svako sa svojim iskustvom iz godine u godinu ali propis kakav je sada ja mislim da je previše naštetio sektoru i da lošije funkcionira nego danas. Neko je rekao da je cilj bio dobar i to je moguće. Moguće je da cilj jest dobar, ali problem je da smo mi njega primijenili tako da smo pomiješali stvari i na neki način smo izvršili pritisak na sektor, a trebali smo e, to napraviti kroz polaganiji postupak i u više, znači u većoj količini dogovarajući se sa samim predstavnicima sektora. Gospodine Visa, hvala lijepa. Nadovezat ću se na ovo što smo upravo čuli. Odjedan put je sredstvo e, postao cilj. Mi pokušavamo sredstvo objasniti, a zaboravljamo svrhu. Ako ovo usporedimo s početkom cijelog procesa 2011. godine mi smo molili mi iz sektora da se smanji škarti da povećamo selektivnost. Sada imamo puno znanja koje smo stekli u međuvremenu i na mom posljednjem slajdu sam zatražio da zajedno nađemo rješenje. Međutim, nemojmo inzistirati na tome da provedemo nešto što je neprovedivo. Potrebna je dakle e, selektivnost i moramo se opredijeliti za zabranu ribljeg škarta što je nešto što se može provesti. E, profesorice Ulrich, vi ste imali sigurno najpozitivnije primjedbe. Vi ste rekli da je došlo do dobrog napretka jer ste uzburkali stvar kad se uvela obveza iskrcaje. ali htio bih možda više informacija o mogućnosti preživljavanja vrsta. Hvala. Ukratko bih odgovorila na pitanja na koja još nismo dobili odgovor. Što se tiče maksimalnog održivog e, uroda, ono što je važno je da je e, koliko je sveukupno bilo mrtve ribe. Svejedno je jesu li one iskrcani ili su u moru. Bitno je da se broj mrtve ribe ograniči kako bi e, ribarstvo bilo održivo. Projekt na Sjevernom moru je vrlo važan bio i imali su E, tamo e, on, maksimalan održivi prinos e, dok nisu imali škart. Dakle, ono što treba napraviti jest imati na umu da je najvažnije kolika ima mrtve ribe u, u moru ili na kopnu je sasvim svejedno. Treba se ograničiti broj mrtve ribe. Ako to uspijemo, bilo bi lakše da ta riba dođe na kopno. E, u posljednje dvije godine jako smo napredovali u elektroničkom nadzoru i vidimo da je jednostavnije kontrolirati u moru nego li na kopnu. To smo saznali. I moramo lučiti maksimalan održivi prinos i e, dovođenje ribe na kopnu i kontrole u moru. Pitanje koje ste im postavili vezano za Norvešku, mislim da bih na to odgovorila negativno. Ne, mislim da ako je jedna država pokušala, pronašla neko rješenje, to je Čile. Jer su krenuli od toga da svaki ribar treba smanjiti riblji škart. A do toga će doći zahvaljujućem elektroničkom nadzoru. Ne možemo se uspoređivati s Norveškom, ali se možemo uspoređivati s Čileom jer oni imaju iste probleme, imaju vrlo sličnu strukturu ribarstva kao i kod nas. I mislim da bi takav pristup mogao funkcionirati. Što se pak tiče opstanka, odnosno preživljavanja ribe, sve ribe koje značajno preživljavaju su sada više manje ušle u obvezu iskrcaja. Drugim riječima, ne mislim da imamo još puno novih vrsta gdje ćemo odmah ustanoviti da se radi o velikoj stopi preživljavanja, a da nismo nikada za te riblje vrste e, čuli. Ne. Vidjeli ste na mojem e, grafikonu kojem smo e, pokazali da gotovo sve ribe koje mogu preživjeti i riba i e, ribarski brodovi. Naime, e, jedno je riba koja izlazi iz mora, a drugo je kako može opstati na kakvom ribarskom brodu. Mnogi smatraju da na ribarskom brodu ne mogu preživjeti. E, dakle, tu mislim da smo istražili sve što smo trebali i da znamo sve što je potrebno da znamo i tu neće biti novih iznenađenja. A što se tiče toga, je li, imamo li uspješnica? Vraćam se u Čile i vraćam se u Europu. Da, imali smo takvu uspješnicu prije obveze iskrcaja, kada je postojala obaveza da se i kamerama snima. Imali smo i više slobode i više obveze da se ta riba donese. A Dakle, bili smo na dobrom putu, ali to je prestalo kada je uvedena obveza iskrcaja. Dakle, rješenja postoje i u Europi se može smanjiti škat, iako je kompliciranije nego li u drugim zemljama u ostatku svijeta, jer mi imamo i više vrsta i više država. Ali ako obveze kombiniramo s fleksibilnošću, mislim da su obveze značajne a za tada smo dali više fleksibilnosti <clears throat> uvodeći kvote i izuzeća, <clears throat> a nismo napravili obvezu da se više ribe donese nadzorom kamerama. Zaključno ću dakle reći, dakle moguće je sve to istvariti ako krenemo od posticaja. Zašto je neki e, ribar e, postane selektivan? E, zašto mijenja riblji alat? To je kombinacija s jedne strane poticaja, s druge strane obveza kojima se podvrgava. Evo, to je sve što sam htjela reći, ali ipak dodat ću još jednu stvar o okolišu. Mogu vam e, uputiti neke informacije koje su nedostale u mom izlaganju i oprostite zbog toga. Hvala. Dakle, svi e, ribari bi sasvim sigurno htjeli posticaje. A zato se obraćam Europskoj komisiji. Imate novog povjerenika koji je na dužnost stupio prije otprilike 36 sati. Ali možda nam možete reći kamo idemo u tom smislu. Hvala lijepa, hvala što ste organizirali ovo saslušanje i hvala zastupnicima i govornicima koji su vrlo aktivno govorili o ovoj važnoj temi. 2019. godina je bila prva puna godina obveze izgracaja. Preuranjeno je da bismo procijenili u kojoj mjeri smo uspjeli izbjeći, hvatati određene vrste i s druge strane koliko smo putem selektivnosti i ribolovnih alata ostvarili rezultate. Važno je dakle u potpunosti dokumentirati ulov. Komisija je kontaktirala države članice, industriju i druge dionike i jasno je da je suradnja među dionicima uvelike pojačana međusobnom suradnjom i vezanom za provedbu dakle, obveze iskrcaja. To se naročito može primijetiti kada se surađivalo o uzrocima dijela ribljeg škarta i također o nekim problemima kojima se to može rješavati. Recimo ograničavajuće vrste ili selektivnost alata. A e, što se tiče savjetodavnih e, vijeća, one dakle su napravile studije obavezi iskrcaja i dakle sa 56 na 74% se prešlo iz 2016. na 2018. godinu i gleda se aktivna uloga na tom planu a savjetodavno vijeće igra važnu ulogu u regionalizaciji zajedničke ribarstvene politike. Bez obzira na to, podaci kojima se raspolaže nisu uvijek točni, naročito po pitanju ribljeg otpada i zaista nismo sigurni da li stvarnost na moru dovodi do toga da se opredjeljuje za selektivnije e, lovljenje ribe i e, druge ribolovne alate. Ono što je bitno je da se u potpunosti izvrše obveze e, iskrcaja. Što se tiče provedbe i nadzora provedbe, postoji uredba o kontroli <clears throat> gdje komisija traži obvezno da se koristi interna televizija, drugim riječima to su interne kamere za nadzor. I tražimo od suda konodavca da nam da potporu jer se o tome sada pregovara. FK koju smo spomenuli također igra značajnu ulogu. E, FK je objavio u tjesnoj suradnji s regionalnim skupinama dokument o korištenju pojedinih sustava koje bi države članice mogle koristiti e, za nadzor propune provedbe obveze iskrcaja i kontrolu ulova. Kao što smo čuli na ovom saslušanju, nemamo jedinstvene e, mogućnosti za sve, a regionalizacija u tom smislu značajna. Ove godine se po prvi puta uvele kvantitativne mjere, selektivni pokazatelji rezultata kako bi se dakle rezultati nadzirali. Regionalne grupe mogu na taj način putem zajedničkih preporuka izmjenjivati neke mjere i dakle prilagoditi ih na lokalne e, specifične situacije. Ta uredba omogućuje komisiji da usvoji delegirane akte i tako da ima pilot projekte koji se mogu mjeriti i koji imaju odgovarajuće ciljeve. Neću dugo govoriti, ali želim naglasiti da Europski fond za pomorstvo i ribarstvo izdvaja novac za obvezu iskrcaja. Međutim, e, bez obzira na to, potpora je dakle niska i sredstva koje su izdvojena zato su premalena. Treba dakle uložiti u selektivni ribolovni alat i drugačije metode ribolova. Zato je potrebno, kao što smo danas i vidjeli, da inicijative kreću od ozdo prema gore. Vidjeli smo primjere iz Sjeverne Irske i iz Nizozemske kako bi se po cijeloj floti proširilo izbjegavanje ulova određenih vrsta i smanjenje ribljeg škarta. Što se tiče plana škarta, i uključivanje država članica u izradi takvih planova te e, to izrađuju regionalne skupine samih država članica. One izdaju zajedničke preporuke konzultirajući se sa savjetodavnim vijećima, a nakon toga ih komisija može usvojiti putem delegiranih akata. Ja mislim da sam ovaj način e, pojasnila taj plan. Hvala predstavnici komisije. Vi ste jasno rekli da želite da se opvesa iskrcaja u potpunosti provede. Nadam se da ste čuli za vrijeme ovog saslušanja e, jasan skepticizam koji postoji među zastupnicima. Gotovo svaki zastupnik se postavio pitanje hoće li takvo što uopće može funkcionirati, a mnogi zastupnici e, su se pitali treba li uopće postupiti na ovaj način. Vi ćete dakle morati riješiti to pitanje, a osim toga morat ćete pridobiti i ribare za to. Morat ćete promijeniti njihov način razmišljanja, ponašanja, a osim toga morate naći i financijski poticaj za ribare kako bi se podvrgavanje ovoj propisu za njih financijski isplatilo. Ja mislim da sam, dragi zastupnici, članovi odbora za ribarstvo, na dobar način sažeo ovo što ste vi izrazili, barem skepticizam koji smo čuli iz vaših usta za vrijeme saslušanja. Hvala našim gostima i izlagačima danas, a ako morate brzo otići u redu, a ako ne, bilo bi nam jako drago da nam se u 18.30 pridružite na našem božićnom domjenku. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, što je zaključak sporazuma između Dominikanske republike i Zelenorskog otočja. To Dakle, treba se sklopiti protokol e, sporazumu o partnerstvu u ribolovu e, između Europske unije i e, Republike Kapo Verdea. Molim vas da razgovarate izvan ove dvorane, ne u njoj. Poput učitelja kaznit ću vas ako ne budete pazili. Dakle, komisija predstavlja novi protokol za sporazum o partnerstvu ribolovu u srpnju 2019 e, imamo izvješće gospođe Montero i pozivam ju da uzme riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, htjela sam čestitati svim e, kolegama i htjela sam samo spomenuti neke od detalja koje se tiču zapravo zaključivanja ovog sporazuma e, između e, Cabo Verdea i Europske zajednice. Kao što je već rečeno u ovom uvodu, riječ je o sporazumu o održivom ribarstvu koji je sklopljen između, koji je sklopljen između Demokratske republike Svetog Teme i između Cabo Verdea i Evropske unije 2017. godine. E, istekao je u prosincu 2018. godine i Cilj je zapravo ovog protokola da se produži ovaj sporazum kako bi se omogućilo da Cabo Verdeu i Europskoj uniji da e, znači rade što je bolje moguće kako bi se promicala politika održivog ribarstva i također kako bi se e, promicalo iskorištavanje ribolovnih e, mogućnosti te ulaganje svih mogućih napora kako bi znači plavo gospodarstvo postalo stvarnost i u toj državi. Ovaj novi protokol e, trajat će znači pet godina, ne četiri godine kao ovaj e, protekli, znači do omogućit će europskoj floti e, za 27 plovila sa površinskim parangalima, znači to su francuski, portugalski i španjolska plovila koja će moći ploviti u vodama Republike Cabo Verdea. Dakle, taj znači višegodišnji proračun će biti od prebačen, znači povećan sa 50 milijuna na 55 milijuna eura koji će biti namijenjen za podršku sektoru ribarstva Republike Cabo Verde. E, taj financijski doprinos također bi se trebao očitovati na pozitivan način, imajući na umu svu geopolitičku važnost koju ima Republika Cabo Verde, ali imajući na umu i dobre prakse koje bi trebale pratiti upravo tu e, financijsku podršku. Mi u ovom dokumentu naglašavamo da je jako bitno ojačati sve moguće akcije nadzora i kontrole a to uključuje i borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odnosno mi smatramo da je sklapanje ovog protokola pozitivan korak i tražimo od Europskog parlamenta da da suglasnost e, sklapanju ovog protokola. E, evo samo još zaključno nešto što bi se moglo nazvati preporukom. Dakle, mi raspravljamo trenutno i o sporazumu koji je već na snazi neko vrijeme i mislimo da bi bilo iznimno zanimljivo sa stajališta zapravo e, rada Europskog parlamenta budući da smo mi glas građana da e, kako i vijeće tako i komisija odigraju prikladniju ulogu kako bismo pravodobno u parlamentu dobili sve potrebne dokumente, odnosno mi tražimo dovoljno vremena kako bismo mogli poboljšati e, naš rad i kako bi mogli anticipirati buduće događaje. Hvala. Zaista, izvjestiteljica, vi ste zapravo dali niz preporuka, zapravo pozivate komisiju da naprave cijeli niz stvari. E, imate li e, informaciju od komisije e, je li to prihvatljivo? Gospođa Morani iz komisije je tu. Tko će odgovoriti? Hvala lijepa. Što se tiče ovog izvještaja nisam upućena u sve detalje tog e, izvještaja. A u tom slučaju ne želim ni da se javite. Komisija zaista treba poslati netkoga tko zna sve detalje. Les détails Znam detalje protokola sporazuma, međutim ne znam pojedinosti izvješća o kojem govori gospođa Montero, ali inače sam upućena u detalje ovog drugog. Stoga ću maknuti ovu točku sa dnevnog reda i o tome ćemo razgovarati onda u siječnju. komisija je, kaže da nije pročitala izvješća što je onda svrha naše rasprave. Dakle, moje mišljenje je da komisija bi trebala svakako pročitati izvješća naših izvjestitelja prije nego dođu na sastanak odbora. Gospodin Bizaro, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo ja ću sada zapravo zapljeskati, odnosno podržati ovo izvješće koje ih je napravila gospođa e, Pilar, zato što je iznimno povezala ove teme koje su vezane uz obnavljanje protokola uz sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu sa Republikom Cabo Verde. E, ja ću podržati većinu točaka koje je gospođa ovdje izložila, kao i sve argumente koji su popratili te e, točke. Također i kada je riječ o znači, e, financijskom doprinosu možemo vidjeti da je došlo i do značajnog napretka, došlo je do znači e, određenog posotka veće naknade, ali nismo sigurni da je taj financijski doprinos prikladan s obzirom e, da je država Cabo Verde ta koja bi mogla iskoristiti i više sredstava. E, ja mislim da kada pogledamo ove prijedloge izvjestiteljice, mislim da postoje neki sektori gdje bismo mogli otići i još dalje. Spomenuli smo ciljeve održivog razvoja, ali mislim da bismo trebali također i malo ojačati e, pitanje zaštite morskog ekosustava. Također bismo trebali predvidjeti i resurse za zaštitu e, znači morskog ekosustava i također bismo trebali ojačati mehanizme za nadzor i za kontrolu tih e, ribolovnih i morskih područja. Na razini Europske unije, ali također i na razini znači ribolovnih područja e, te države, mislimo da moraju biti pokrivena i ta područja. Ne bismo to trebali samo spomenuti, nego bismo trebali vrlo pomno pratiti sve što se događa u tim zaštićenim ribolovnim područjima. To bi trebao biti značajan dio tog protokola. Dakle, to je ono što ću ja izraziti kroz podnošenje amandmana, ali generalno se slažem sa ovim prijedlogom gospođe Montero Gospođi Balman? Sí, gracias. Eh, Zahvaljujem. Prvo bih htjela zahvaliti gospođi Klaudi Monteiro na ovom izvješću koje je sastavila. Ja mislim da će to biti znači, protokol za narednih pet godina koji u potpunosti podržavamo. Mi se slažemo sa takvom vrstom sporazuma koji jesu od dobrobiti za europsku flotu, ali također su e, znači, od koristi i za razvoj lokalne zajednice i to u onim državama s kojima e, usko surađujemo. E, slažem se posebno oko toga da moramo zadržati koherentnost tih sporazuma po pitanju tih nacionalnih planova koje bi mogao donijeti u budućim godinama Republika Cabo Verde, a oni će raditi također i na održivosti svog gospodarstva i na plavom razvoju. Moramo se angažirati i po pitanju zaštite morskih resursa te borbi protiv nezakonitog, nereguliranog i e, neprijavljenog ribolova. E, znamo da e, u vodama Cabo Verde, u isključivom gospodarskom pojasu, također e, plove i plovila koje pripadaju trećim zemljama. Kada govorimo o podršci lokalnoj zajednici, mi mislimo da i ovdje možemo doprinijeti kako bismo izgradili veću infrastrukturu koja im je nužna i spomenula bih još jedan aspekt koji smo mi zatražili Znači, osim ovog samog protokola koji smo usvojili, a to je da podržimo bolje uvjete rada za žene i da ih popratimo u njihovim razvojnim projektima, zato što postoji jako puno slučajeva u kojima socijalna održivost ovisi upravo o radu, o radnim mjestima na kojima rade žene u ribarstvu. Mi ćemo vidjeti koje će biti e, mišljenje odbora na sljedećem sastanku, ako danas to nećemo moći napraviti. I također se slažem da je bitno razviti znači, e, istra, istražne kapacitete i e, znači kapacitete za prikupljanje podataka. Jer ako ćemo imati podatke, onda ćemo moći imati i objektivniju procjenu onoga e, što europski sektor donosi lokalnoj zajednici, znači i sektoru e, tih država s kojima sklapamo sporazume o partnerstvu u ribarstvu. Ja mislim da je zapravo to sektor koji je napravio svoje vlastito izvješće kako bi procijenili naš utjecaj tamo i možemo reći da smo bili poprilično iznenađeni tim pozitivnim utjecajem koji ima naša prisutnost u tim državama. Zato je bitno da Europska unija nastavi u e, tom smjeru, ali da prikupljamo što je više moguće podataka kako bismo e, zapravo maknuli tu negativnu sliku e, znači, koja zapravo blati europsku flotu i to zbog ponašanja flota nekih trećih zemalja. Gospođa riječ.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 ali lokalne udruge dovode to u pitanje, a naročito se to također vezuje i za ulov morskih pasa. I još neke stvari koje želim dodati. Što se sektora tiče, trebamo imati sustav praćenja, nadzora i kontrole jer mislim da nadzor i kontrola igraju vrlo značajnu ulogu kada govorimo o svim malim otocima koje su vrlo e, raštrkana i to je enormna zona jer su e, u odnosu na same veličinu otoka oni su jako mali, a zona je ogromna. Velika je također i e, ekonomska vrijednost za same luke, ali također i za prerađivačku industriju za ribu. I, e, iako novac e, sektorske potpore ne može sam po sebi poboljšati lučne strukture, lučke strukture za iskrcaj tune, ali e, ga treba napraviti u okviru partnerstva za održivi e, ribolov. I e, ne treba dakle jedna zemlja u razvoju ne dobivati sredstva kojima može ostvariti taj razvoj. Treba dakle različite mjere poduzeti vezane za sektorsku potporu, primjerice obuka i rad u laboratorijima. Treba također pomoći malim ribarima da budu sigurni, a također ćemo gledati i ulogu žena u ribarstvu, malom e, priobalnom ribolovu. One su jako puno uključene u samu preradu ribe treba također surađivati sa zelenorskim otočjem kako bismo omogućili održivi e, razvoj tih ribara. E, ipak ono što e, je sada prisutno u tom području jest jest prisustvo morskih pasa a zato se optužuje često prisustvo e, flote Europske unije jer oni zalaze u, e, u prostor od 12 nautičkih milja. Izvjestiteljice, vi ste u svom izvješću dali 11 preporuka e, pri čemu se poziva komisija da poduzme određene koratke razmotri određene stvari i predoći informacije. Imate li pozitivne sugestije? Niste dobili odgovor komisije, očigledno da komisija nije pročitala e, vaše izvješće. Jeste li zadovoljni s time? Jer po mome mišljenju trebali bismo odgoditi ovu raspravu za mjesec dana. Naravno da nisam zadovoljna ali ako nema odgovora danas, onda se mogu složiti s vama da ćemo raspravu odgoditi. Barem da imamo bolji pristup od strane komisije, budući da ovdje imamo e, pozicije e, nekoliko kolega koji su pročitali izvješće. Mislim da je dobro onda odluka odgoditi raspravu. U redu. Komisije, nadam se da ćete ponijeti ovu poruku. Vi ste već rekli da ste pročitali izvješće, ali upravo smo čuli raspravu o obvezi o iskrcaju na koje je komisija odgovorila sa e, pisanom izjavom što zapravo znači da nisu slušali raspravi komentare koje smo. E, dakle, sada imamo ovu situaciju, stoga ovu točku e, mičemo sa dnevnog reda, stavljamo na dnevni red sastanka u siječnju i nadam se da ćemo imati detaljne odgovore komisije vezane na prijedloge izvjestitelja prije nego što otvaramo rok za podnošenje amandmana. U praksi E, sporazumi o e, o e, partnerstvu zapravo su, se nastavljaju i ništa se zapravo puno ne mijenja. Dakle, tuna se i dalje izlovljava, ali mislim da odbor zaslužuje bolje sa strane procedure od strane komisije. Osim ako netko se s time ne slaže, to ćemo tako učiniti. I prelazimo sada na iduću točku dnevnog reda. <laughs> Okay, well it may well... U redu. Dakle, krećemo na točku šest dnevnog reda, a to je sporazum o partnerstvu Oprostite, dakle četiri pet smo zajedno, dakle sada prelazimo na šestu točku, radi se o e, gospođi Montero, e, radi se o sporazumu o partnerstvu u ribolovu između Eh, Republike Svetog Tome i Principea i Europske zajednice. Dakle, sporazum je prvi puta po eh, sklopen 2011. automatski se eh, produljuje, dakle prestao je, prestao je vrijediti 2018. dakle, sada se potpisuje novi protokol, gospođa Montero, vi govorite u ime izvjestitelja gospodina Mele. Eh, da, predsjedatelju. Evo kao prvo želim vam eh, eh, reći da Nuno Melo nije mogao biti danas ovdje i da mi je evo poslao znači čitav niz podataka i stvari koje ću vam sada priopćiti. Dakle, riječ je o znači, Demokratskoj republici Svetog Tome i Principea u ovom evo konkretnom slučaju. slučaju i produženju protokola uz sporazum. Dakle, riječ je o isključivom gospodarskom pojasu te države, znači o jednom pravno uređenom području. Dakle, to je sporazum koji se tiče očuvanja resursa i ekološke održivosti. E, Bitno je da sva plovila Europske unije moraju zapravo podlijegati istim pravilima i također da moraju e, zapravo podržavati e, politiku održivosti, održivog gospodarstva. Što se tiče Demokratske republike e, Svetog Tome i principe, imali smo znači ex ante evaluaciju protokola. Što se tiče važnosti tog isključivog gospodarskog pojasa, to je nešto što je doprinjelo obnavljanju ovog e, protokola uz sporazum i to za sektor znači e, e, za tunolovce. Riječ je o od 28 tunolovaca plivaričara i još šest plovila s plutajućim parangalima. Dakle, postoji samo taj sporazum, znači sa e, područjem Svetog Tome Principea i Nove Gvineje. To je jedno vrlo važno ribolovno područje. E, što se tiče samih pregovora, e, Znači, u travnju 2019. je potpisan novi protokol koji će trajati narednih pet godina i to krećući od znači, stupanja na snagu ono što je bitno, a to je poticati e, održivo ribarstvo i politiku koja će ići u tom smjeru u cijelom ribolovnom području e, isključivo gospodarskog pojasa svetog tome i principeja. To će nam omogućiti e, bolje očuvanje ribolovnih resursa i to kroz primjenu čitav niz programa i inicijativa koji su usvojeni na nacionalnoj razini, pogotovo kada je riječ o borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Ovaj e, sporazum e, znači, će se ticati 34 plovila, posebice Španjolske i Portugala, koje će moći e, znači, ploviti do 2024. u isključivom gospodarskom pojavu Svetog Tome i Principea. Znači 26 za Španjolsku, 12 za Francusku i također imamo i određeni broj plovila za Portugal. Znači 28 tunolovaca plivičara, plivaričara i 6 plutećim parangalima. Riječ je o 840 tisuća eura e, koje se temelji na referentnoj tonaži od 8 tisuća tona godišnje, dakle uz potporu razvoju sektorske ribarstvene politike koje će iznositi 440 tisuća eura plus još 400 tisuća eura za e, pristup tom ribolovnom području Svetog Tome i e, Principea. Znači to će se odvijati tijekom cijelog vremena važenja sporazuma. Evo, Nuno Melo je zapravo zamolio da postavim pitanje e, komisiji ako nas slušaju. Dakle, veleposlanik e, e, Demokratske republike Svetog Tome Principe još uvijek nisu potpisali protokol. Pitanje je zašto. Vijeće ga je već potpisalo. Mene zanima, odnosno gospodina Melu zanima, znači imate li možda informaciju u komisiji zbog čega nije potpisan taj sporazum? I zaključno, e, Htjela bih reći da e, bi bilo dobro da nam razjasnite sva ta pitanja i također da se obratite i e, znači, uredu gospodinu Lamele. Gospođa Šapu iz komisije tu, želite li uzeti riječ i dakle, konkretno odgovoriti na pitanje izvjestitelja? Hvala. Mm, Dobro večer svima. Da, mi čekamo e, i do toga bi trebalo doći svaki čas da se potiše protokol sa automeom i principa. Mm. I e, veleposlanik nam je obavijestio da oni čekaju e, potpisivanje, a zapravo mislim da je vlada sa o tome i principe se zabunila jer su oni parafirali, ali nisu još bili potpisali protokol. <clears throat> Sada smo to pojasnili i mislim da će oni vrlo brzo potpisati i sam sporazum protokol. Hvala lijepa. Želim obavijestiti da na kraju ove rasprave e, odredimo rok za podnošenje amandmana za preporuku i to utorak idući tjedna 10. prosinac u 17 sati i e, glasovat ćemo u siječnju. Amandmani će biti e, zapravo prihvatljivi ako pr, zapravo ako poništavaju preporuku. Počet ćemo sa gospodinom Bartolom koji uzima riječ. E, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Znači gospodin Ferrandino se ispričava zato što je morao otići a on je izvjestitelj u sjeni upravo za ovaj dokument. I zato evo, sam zahvalna što smo dali ovu priliku da predstavim njegovo stajalište. Dakle, mi se slažemo znači, vezano uz ovaj sporazum o partnerstvu u ribarstvu koji će donijeti dobrobiti i e, svetom tome i principeu i Europskoj uniji. E, pogotovo kada je riječ o otočnim malim državama kao što je ova e, znači, Demokratska republika, to je nešto što omogućava e, bolji razvoj znači, u suradnji sa DEFKOM zahvaljujući e, toj suradnji sa državama Europske unije. 2019. E, godine je sklopljen sporazum kojim smo uspjeli uspostaviti kontrolu u ribarstvu u e, državi Svetog Toma i Principe, a posebice zaštitivši obalni artizinalni ribolov. Ovaj novi sporazum predviđa i također uključivanje lokalne zajednice, e, odnosno mogućnost da promatrači izađu na znači, u njihov isključivi gospodarski pojas kako bi se E, također omogućio, e, omogućio ulazak i plovilima koji će služiti u tom, u tom smislu e, kako bi vršili nadzor na području njihovih voda. Mi smatramo da je jako važno napomenuti da E, u Svetom Tomu i Principeu je jedno od petero djece još uvijek podhranjeno i Europska komisija bi trebala razraditi e, nekakve taktike kako bi možda višak e, zapravo sve te ulovljene ribe mogao biti iskorišten kako ne bi narušio ravnotežu na njihovom lokalnom tržištu. Mi smatramo da je iznimno važno naglasiti i ulogu žena zato što su one od, znači, u, u oni imaju povijesnu ulogu u samom sektoru ribarstva u toj republici i zato bismo htjeli da se e, puno detaljnije objasni uloga žena u sektoru ribarstva u Republici se Tome Principea. Zahvaljujem. Zastupnice Bilbao, izvolite imate riječ. Hvala. I ja želim podržati ovo tako važno izvješće za europsku flotu. I također želim reći da u ovom e, slučaju govorimo o znači, e, plovilima koja se bave hvatanjem znači, migratornih vrsta. Riječ je o artizanalnom ribolovu i u proteklih nekoliko godina, zahvaljujući tom sporazumu koji su sklopili s Europskom unijom, oni su e, postigli značajan lokalni napredak. I Dakle, e, ribolov je postao glavni način opskrbe hranom lokalnog stanovništva, a također su se kre, okrenuli i prema komercijalnom ribarstvu, gospodarskom ribarstvu. Još uvijek nemaju e, znači, dovoljno infrastrukture i upravo zato e, imaju previše viškova protiv kojih se i mi borimo, a u u okviru ovih europskih kriterija i e, cilja održivosti, te također borbe protiv nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova i na temelju znanstvenih podataka kojima raspolažemo, kao što je spomenuto i u e, prethodnom izvješću i u posljednjim izvješćima e, koje smo svi zajednički usvojili i za koje smo podnosili razne amandmane, mi želimo naglasiti ponovno važnost i ulogu žena u svim tim državama. I krećući od svega toga, nadam se da će nam komisija moći dati više detalja zato što smatramo e, da je jako velika e, prepreka upravo da se e, zanemari to pitanje kada je riječ o potpisivanju sporazuma o partnerstvu u ribarstvu. Gospođa Rusi, riječ. Oui, en fait, euh, bon, merci pour, pour le rapport de Madame Hvala izvjestiteljici na izvješću. Evo par stvari koje su za mene vrlo važne za vrijeme sastanka IKATA. Imala sam se prilike susresti s predstavnicima ribara sa Otomea i Principe. I mislim smo prošle godine financirali laboratorij koji ne funkcionira jer oni jednostavno nemaju ljude E, koje bi mogli upravljati tim laboratorijem. Pa bi bilo drago da se obuče ljudi koji će raditi u tom laboratoriju, jer inače financiranje samog laboratorija bez ljudi koji tamo mogu raditi nema puno smisla. Treba također razvijati infrastrukture. Oni sada idu e, ribariti pirogama. Oni nemaju problema s iskrcajem, naime. Imaju dakle piroge i e, e, odlaze na 12.000 tisuća milja i onda kad se vrate onda nemaju e, niti jednog e, mola gdje bi mogli iskrcati svoju robu. Nemaju dakle znanstvenu potporu, nemaju nikakvog mola gdje bi mogli iskrcavati ribu, a imaju laboratorij u kojem nemaju, nema tko raditi. Dakle, tu bismo im morali pomoći. Uloga žena je također važna. Jedna je žena objasnila da oni sudjeluju i u samom ribolovu i u preradi ribe. Hvala. Gospođa Aguilera ima riječ. Si, mm, ja bih htjela samo nadodati budući da je moj kolega Bartolo već e, evo napravio svoje izlaganje u vezi kluba u vezi e, kluba zastupnika. Dakle, mislim da je dobro napravljen ovaj sporazum po pitanju flote, ali ne znam kako je to pokriveno po pitanju države, znači same Demokratske republike, sve to tome i principe. A mislim da moramo napraviti dodatne napore E, kako bismo tu mjeru održivog razvoja uspjeli što bolje ugraditi u taj u rad zapravo tog sektora. I mislimo da ako to ne napravimo zapravo u ovom sporazumu, da će to otežati i sklapanje budućih sporazuma o, održivom, o partnerstvu održivom ribarstvu u budućnosti. Hvala vam. Komisija želi li komentirati? Oui, merci, euh. Hvala svima na ovim komentarima. Pokušat ću odgovoriti na konkretna pitanja. E, drago mi je da e, podržavate obnovu protokola. Što se nadzora tiče, kapacitet kontrole, sve tog tome i principe, je vezana za protokol i mislim da tu trebamo reći da su oni uspjeli uspostaviti e, sustav nadzora VMS i da automatski prikupljaju podatke europskih brodica i to svakodnevno. To je jedan od prvih zemalja iz e, tog dijela Afrike e, s kojim imamo partnerski sporazum koji je to uspostavio. Dakle, to moramo pohvaliti u tom smislu e, njihovu e, upravu. E, točno je da oni imaju vrlo male luke i ovakva vrsta nadzora je i dalje vrlo skupa. Želimo li konstantan nadzor, bit će potrebno to i financirati na odgovarajući način. Što se iskrcaja tiče, europska flota e, ne pristaje u Sao Tomeu zato što jednostavno u toj zemlji nema luka u kojoj može uploviti tunolovac. Oni idu negdje drugdje u regiji, recimo u obalu e, Bjelokosti ili e, naročito uz, na Zelenarsko otočje ne možemo sada točno kontrolirati usputni ulov na e, svetom tomi, ali možemo aktivno raditi na lancu vrijednosti. Naime, zapitati se gdje treba najviše ulagati kako bi se na taj način najbolje pridonijelo lokalnom gospodarstvu. To se radi u okviru projekata sa zemljama AKP-a i e, na taj način bismo na komplementaran način e, mogli pridonijeti ostvarivanju rezultata buduće studije. Mi smo već vladi sa o naglasili da se želimo pozabaviti ulogom žena koje će dakle biti jedno od ciljeva 440 milijuna eura se izdvaja godišnje e, kao potpora sektoru i u to želimo uključiti i ulogu žena. Naš lokalni partner radi na tim pitanjima, on procjenjuje potrebe, bilo obuke ili na planu znanosti. Oni će, ako to ulazi u naš programski e, okvir dobiti ta sredstva. Sredstva su na raspolaganju vlade Svetog Tome, a naravno svota koju imaju na raspolaganju nije svota s kojom se može sve ostvariti. Mi <clears throat> na, ta, na pitanjima radimo kada se sastaju mješovita mješoviti odbor. Što se tiče promičbe, to je vrlo važno. Važno je da doprinos koji izdvaja Europska unija, koji se često mm, ne Europska unija se nedovoljno naglašava u tom smislu kad se radi o sporazumima o ribarstvu, iako Europska unija itekako sudjeluje u takvim vrstama sporazuma što se tiče ribarstva i dakle morali bismo to promijeniti i bilo bi vrlo važno da lokalno stanovništvo, lokalne zajednice shvate koliko je važno e, i što mi sve pridonosimo tim sporazumima o ribarstvu. Da, zaista e, dobivamo puno ribe za, relativno povoljnim cijenama. E, gospođa Montero, nema daljnjih komentara. E, dakle, rok za podnošenje amandmana je 10. prosinca, 17 sati. Glasovanje će biti u siječnju. Hvala lijepo predstavniku komisije. I sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je opća komisija za ribarstvo u sredozemlju i sporazum e, sa, od prošlog sastanka imamo gospođu Valeriju Lejne iz komisije i E, želim da me razveselite. E, kratko smo razgovarali o ovoj e, stvari, to je zaista dobra stvar, ostvarili smo dobar napredak i jesmo li na putu da sredozemlje postaje bolje mjesto kako za ribe, tako i za ribare. Euh, Hvala lijepa. Laska mi kada me se pozove u Europski parlament da ovdje govorimo o sredozemlju. Hvala vam puno što ste ovu točku stavili na dnevni red. Po prvi puta imam priliku da govorimo rezultate e, opće komisije za sredozemlje e, otkako radimo u Europskoj komisiji. I zaista mislim da mogu govoriti o napretku 4. E, studenog održao se sastanak u e, Ateni e, gdje ima 15 preporuka kao zaključka. To je rekordan broj zaključaka, ali ono što je zaista izuzetno jeste da ih je 25 ugovornih strana i 25 nevladinih udruga koji su to jednoglasno usvojile. To je rezultat desetomjesečnog rada gdje smo razgovarali sa svim suradnicima u Sredozemlju i na Crnog moru i mislim da je ovo rezultat dijaloga, stalnog dijaloga, što smo ga uspostavili od početka 2019. godine. Kako bi se vratila na glavne elemente, ono što je najvažnije je da smo usvojili prvi višegodišnji plan za pridnene vrste na Jadranu. To je apsolutna premijera, tako što ranije nije postojalo. Pridneni stokovi u Jadranu su u vrlo lošem stanju i potrebno je poduzeti mjere. To je vrlo važno jer će se sve ovo početi primjenjivati još od 2020. godine sa smanjenjem od 12% za kočarice ribolovnog napora i za 15% za binge trolere. Dakle, to je vrlo konkretna mjera. Druga značajna mjera je da ćemo e, uspostaviti mjere minimalne veličine za sve pridnene vrste na Jadranu. Imali smo dakle, vrste ranije koje su bile male veličine, ali nismo imali nikada minimalne dimenzije. Treća stvar, treba se zaštititi mladu ribu i mi smo produžili eh, mjesta gdje se mrijesti mlada riba, naročito bakalar, i, odnosno oslič i tu eh, smo eh, napravili dakle jednu radnu skupinu koja će definirati druga takva mjesta na Jadranu. Nadalje, e, temeljimo se na ono što postoje na zapadnom sredozemlju i definirali smo određene priobalne zone e, i e, kočarenje. Na taj način ćemo, jer tamo ima puno mlade ribe, moći ih zaštititi i tu radimo također nešto i za mali ribolov. Proučavat ćemo i kapacitete i tu ćemo uskladiti ribolovne napore vezano za smrtnost ribe i na taj način ostvariti maksimalni održivi prinos. To želimo postići do 2026. godine. Po prvi puta uveli smo mjere nadzora za pridnene e, ribe na Jadranu. Koristit ćemo VMS, EMU inspekcija i e, druge e, nadzorne mjere koje će agencija koordinirati već od 2020. godine. A sve ove mjere zajedno omogućit će da se zaista upravlja flotama na Jadranu. Ne samo europskom flotom, već i flotama Albanije i Crne Gore. Smatramo dakle da je za pridnene vrste na Jadranu to stvarno veliki napredak. Usvojili smo i druge mjere e, za e, smanjili smo za orade za 20% ribolovni napor i odredili minimalnu veličinu. E, to uglavnom e, je ribolov španjolskih i marokanskih ribara. A po prvi puta će se obje strane sredozemlja tretirati na isti način. Dakle, tu je puno toga trebalo uspostaviti jer su se europski ribari dugo žalili da se s druge strane sredozemlja ne primjenjuju isti ribolovni napori. Sada smo to riješili, a to će se pratiti i mjere kontrole. Pojačali smo također i e, plan e, za e, upravljanje crvenim koraljem. Već smo sada imali neke planove na tom planu, ali smo uveli i sljedivost. Kao što znate, postoje crno tržište crvenih koralja na sredozemlju i zato je bilo vrlo važno koordinirati trgovinu crvenim koraljem. Zato smo predložili dokumentaciju koja će pratiti ulov, ulov na cijelom sredozemlju crvenih koralja. Predložili smo mjere poput ograničavanja ulova, a s vremenom će se uspostaviti i kvote ulova crvenih koralja po ribaru. Vrlo brzo će se sve to uspostaviti jer ćemo ove sustave početi primjenjivati već od sljedeće godine kako bismo kontrolirali e, sve faze vezane za crveni koralj od ulova do prodaje. E, zatim što se kozica crveni gambon, to je najveća kozica na sredozemlju. To se smatra crvenim dijamantom. Vrlo je skupa, krajem godine 150 eura kilogram. I bilo je vrlo važno hitno djelovati kako bismo izbjegli probleme za taj stok. Uspostavili smo sustav također za prikupljanje podataka kako bismo za tu vrstu imali točne podatke. To je naročito važno za ribare na Siciliji, ali isto tako u e, Tunisu i u Maroku. Što se tiče Crnog mora, usvojili smo također plan o dopuštenom ulovu. To je trogodišnji plan kako bi se stabiliziralo upravljanje ribarenjem i imamo sustav payback koji se po prvi puta uspostavio na sredozemlju. Dakle, ako pređete kvotu jednom, vratit ćete to sljedeće godine. Ali ako dva puta pređete kvotu, e, bit ćete, e, nametnut će vam se 125% sankcije u iznosu od 125%. Ono što je vrlo važno tu je da je Turska pristala e, e, ući u taj program. E, mi smo također pazili koje ćemo mreže koristiti vezane za određene, da nećemo izbaciti plastiku i uveli smo i kodeks ponašanja. Dakle, čitav niz mjera koje su tu uspostavljene, a također smo usvojili i mjere zaštite e, sustava osjetljivih staništa. Usvojili smo protokol za prikupnje prikupljanje podataka za e, staništa. Mi smo jedina dakle, regionalna organizacija koja je tako postupila. Usvojili smo i mjere za zaštitu sisavaca. E, puno smo radili na tome na ovom sastanku i jednostavno smo sada usvojili mjere zaštite sisavaca na sredozemlju, što je vrlo važno. Osnovali smo i radnu skupinu e, kako bi se povećala selektivnost ribolovnih alata i e, kako bi e, se spriječilo usputni ulov naročito morskih kornjača. Što se nadzora tiče, imamo sada regionalni, centralizirani, necentralizirani VMS sustav, zatim elektronički štit je također uspostavljen i zabranili smo e, korištenje plastike u sustavu CGPM. Dakle, e, samog općeg e, poreca za Mediteran. I e, što se tiče mogućnosti e, za ribolov, ako mi dopustite, za Sredozemlje i Crno more, to je povijesni trenutak jer se po prvi puta to uvodi, a na vijeću 16. prosinca će se o tome po prvi puta govoriti o općem dopustivom ulovu, o papalinama e, i o obliču i dakle to je nešto što je apsolutno novo i tu ćemo ograničiti ribolovni napor u zapadnim vodama i to će se prebaciti sve u okviru mogućnosti ribolova na Sredozemlju i na Crnom moru. U redu, riješen problem. Dakle, imam gospođu Tomašić, gospođa Mantilera, ali prvo ću ja postaviti pitanje. Ako nam možete reći tko pokreće, je li to komisija koja pokreće cijelu tu stvar? Dakle, kimate, dakle, odgovorili ste na ovo pitanje, onda čestitamo. Drugo, e, takovi i kvote, to su prve, dakle to je prvi puta da je uvedeno na Crnom moru i Mediteranu i treća stvar, a to je eh, upravljanje u smislu eh, poštivanja propisa. Dakle, u kojoj mjeri možemo dobiti poštivanje pravila? Dakle, gospođa Tomašić ima riječ. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem se predstavnici komisije na prezentaciji. Osvrnula bih se na nedavno usvojene mjere za višegodišnji plan za pridnene stokove u Jadranskom moru prije svega taj plan nema indikatore i referentne vrijednosti i nema jasnu koncepciju nakon. two thousand and twenty komisija nakon usvajanja ovih preporuka nema više argumenata za neprihvaćanje plana za malu plavu ribu kako ga je usvojio europski parlament i želim postaviti pitanje komisiji u ovome planu danas su, su ogromna prava trećim zemljama na štetu država članica dok države članice ne smiju povećavati veličinu plovila i snagu motora treće zemlje dobile su više od dvadeset tisuća dana kočarenja bez ograničenja snage motora i veličine plovila. u planu nema ograničenja za treće zemlje nečlanice pa uz poklon od preko dvadeset tisuća dana kada se nakon. two thousand and twenty pretvore u kilovat dane albanija će imati više kilovat dana od hrvatske. može li mi komisija objasniti kako je to uopće moguće? kako je moguće da treće zemlje na twenty five tisuća dana mogu uključiti flotu preko twenty four metra i ostvariti broj kilovat dana koji značajno nadilazi kilovat dane u republici hrvatskoj? hvala lijepa. Right, we're, just to say we're running out. Ponestajemo, e, ponestaje nam vremena, molim vas budite kratki. Gospođa Aguilera. Si, presidente. Da, predsjedniče. Dakle, postoji jako puno ovdje rješenja i objašnjenja, ali ja bi sad htjela se osvrnuti na neke aspekte u ovom objašnjenju komisije. Dakle, rečeno je da će biti ribolovnih područja gdje se neće moći koristiti znači povlačne mreže. Mene sada zanima na što se to specifično odnosi i e, dakle što je sa tim preporukama koje uključuju znači povlačne mreže na koji način ste ojačali borbu protiv e, neprijavljenog, nezakonitog i nereguliranog ribolova, dakle nezakonit ribolova u tom cijelom području, što ste napravili e, za, pojač, za ojačanu borbu protiv toga? Također vidjeli smo da postoji nekakva rezolucija vezana uz sprečavanje korištenja e, znači plastike u svim sektorima i to je dobar put po našem mišljenju. I još jedno pitanje se odnosi, znači za preporuke u planu upravljanja, da će doći do smanjenja od 20%, ali mene zanima za pitanje koje vrste. Kada ste govorili o 20%, nije mi jasno o kojim ste vrstama govorili. Ili se, ne vjerujem da se odnosi znači, za sve vrste, nego me sada zanima na koju vrstu specifično ste mislili i ja bih molila ta pojašnjenja. budite brzi. E, nakon što su preneseni posljednji puta zaključci Opće komisije za sredozemlje, Europska komisija objavila je e, dva propisa na zahtjev parlamenta, e, dakle dvije izjave o crvenom koralju i o rekreativnom ribolovu. Kod rekreativnog ribolova tražilo se mjere upravljanja rekreativnim ribolovom. Je li bilo napretka i možete li nam nešto više reći o napretku ostvarenom kad se radi o crvenom koralju? Hvala, gospođa Demato. Evo, ja samo kratko. Htjela bih reći da se ne slažem jer ako prolazimo znači kroz opću komisiju za ribarstvo sredozemlja, a znači bez da konzultiramo Europski parlament, ja mislimo da je pogrešan korak. Dakle, nemojmo se žaliti onda ako će kasnije e, ribari se osjećati neuključenima, ako će drugačije reagirati zapravo na loš način na sve ove nove propise. E, kada govorimo o ribolovnom naporu u e, Jadranu, znači taj ribolovni napor, znači te odredbe su drugačije, ali ne obuhvaćaju sve ono što je e, zapravo obuhvaćeno u članku 43 stavak 3 ugovora o Europskoj uniji. Ono što mi želimo, a to je veća transparentnost, a to je ono što se uzima zdravo za gotovo od strane komisija, pogotovo kada je riječ o preporukama znači E, europskog ombudsmana. E, broj plovila se smanjio od 17 na 12 tisuća, znači od 2007. do 2014. se i tako, e, znači ulov se smanjio za 40% i to zapravo pokazuje koliko ova kriza pogađa sektor. Pokušamo biti što transparentni, pokušajmo dati znači, vrijednost koju zaslužuje ovaj Europski parlament. Gospođa Afron, vrlo brzo. Okay, I'll try to, speak. Pokušat ću biti vrlo brzo. Hvala lijepa e, na izvješću o Crnome moru, budući da je Crno more do sada bilo zanemareno. Želim vam postaviti pitanje vezano za Crno more. Imate li mjere za provesti? Dakle, novu uredbu i nove mjere koje su poduzete na Crnom moru. Možete li prisiliti turske i ukrajinske ribare da to poštuju i smatrate li da imate program vezano za jesetru u Crnom moru koja je prelovljena i to od strane ukrajinskih plovila? Dobra pitanja, ali ponestaje nam vremena, gospodin Demato. Grazie, signor presidente, care Zahvaljujem, dragi kolege. Kada govorimo o održivom upravljanju, znači u moru, kao što je u slučaju sredozemlja, mislimo da je bitno vrlo snažno koordinirati i osigurati međunarodnu e, suradnju. Oko toga nema sumnje. Ja sam znači e, novi zastupnik Europskog parlamenta, ali još uvijek mi nije jasan razlog zbog kojeg se Europski parlament ne uključuje u potpunosti u tu raspravu koja se tiče odluka koje se donose na temelju upravljanja, e, znači na temelju ovih svih podataka, a vezano uz upravljanje u ribarstvu na sredozemlju. Dakle, riječ je o brzom postupku usvajanja odluka. E, to je postupak koji s jedne strane ograničava prostor demokraciji, e, a s obzirom na važnost koju svi dajemo tom demokratskom postupku, jako puno odluka koje se donose, također i ona koja je donesena u Ateni u e, znači prošlog studenog, E, je nešto što isključuje mogućnost sudjelovanja građana i zainteresiranih strana. To je nešto što može imati negativan utjecaj, ali također i socioekonomske negativne posljedice, s obzirom da puno puta takve argumente ne uzimamo dovoljno ozbiljno u obzir. Međutim, e, mislim da komisija mora predstaviti i uredbu, tako da ćemo tijekom danje rasprave još razmisliti. A sada imate tri minute za odgovoriti za gotovo 20 pitanja postavljenih. Hvala, da prihvaćam izazov. Počet ću od Crnog mora E, postoji plan upravljanja Crnim morem i tu se predviđa maksimalna količina ulova u trajanju dvije godine. A e, mi smo na ovom sastanku o kojem sam govorila izrazili plan od tri godine i zajedno s njim popratne mehanizme upravljanja. Po prvi puta imamo sada mehanizme upravljanja koje smo usvojili. Imali smo kontakte s Turcima i Ukrajincima kako bi oni to i primjenjivali. Vode se trenutno pregovori o tome kako bi i Turska i Ukrajina primjenjivale te mjere i kako ne bi uložile prigovor na te mjere. Dobro smo surađivali s njema zemljama e, i postoji jedan posebni odbor koji će se time baviti. Dakle, bilo je došlo do konsenzusa za usvajanje tih mjera. A mislim da na Crnom moru imamo E, još više mogućnosti da se to primjeni. Što se tiče crvenog kornalja, imamo čitav niz mjera za minimalnu veličinu, za dubinu na kojoj možemo loviti ribu, zatim ograničenje ulova, zabrana e, korištenja e, rosola za mm, mm, mm, ribolov i imamo čitav jedan niz mjera za program istraživanja koji će se odnositi na sve ugovorne strane da se shvati koja je stvarna situacija sa stokovima i kako bismo pazili da ne bismo ništa napravili što bi bilo pretjerano za crveni korelj. Želimo jednostavno da svi dijelovi sredozemlja slijede ista pravila, što do sada nije bio slučaj, a sada tražimo da se na svim dijelovima sredozemlja na isti način postupa. Gospođo Tomašić, što se tiče Jadrana, oprostite, morat ću vas prekinuti, jer ste dobili popis odgovora. Htio bih čuti odgovore na ta pitanja i molim da mi odgovorite E, tako što ćete mi poslati e-mail u sljedećih 24 sata, ja ću vam e, proslijediti ću taj mail svim zastupnicima koji su članovi ovog odbora. Ovo je bilo vrlo produktivno podne, ali u sljedećih 30 sekundi nije moguće da vi odgovorite na ova pitanja. Ali u svakom slučaju dopustite mi da vam čestitam na poslu koji ste do sada obavili i e, željno očekujemo uredbu. Ali kada će ta uredba vjerojatno doći do parlamenta? Počet ćemo s radovima, to su značajni radovi jer moramo preuzeti više od 40 preporuka. To je značajan zakonodavni rad i e, mi ćemo kvote i ribolovni napor e, preuzeti i to ćemo prenijeti u e, E, kvote, odnosno maksimalni e, ulov, a za to će nam trati e, šest mjeseci. Barem. Hvala, dakle, i pošaljite mi sve ove odgovore mailom, a ja ću to proslijediti članovima odbora. Hvala što ste bili na našem sastanku. A što se tiče članka osmog, ja sam tu e, pokudio komisiju, ali moram sebe sada pokuditi jer nisam dobro upravljao vremenom i e, prekoračio sam za jednu minutu zadano nam vrijeme kada smo trebali dakle, započeti s našim domjenkom. Svi zastupnici, asistenti i svi drugi toplo su pozvani.